prijedlog nacrta regulative o prospektusu. Prethodnim danima, kao što znate, i jamstvo štednih pologa, zatim akcijski plan za uniju tržišta kapitala, plan o sekuritizaciji, delegirani akt o solventnosti. Tako da, eto, vidimo prvu skupinu konkretnih inicijativa o uniji tržište kapitala i dovršetka rada na bankovne uniji, a o akcijskom planu već smo raspravili pravili u njemu su identificirani dakle, ambiciozni nadolazeći koraci. Vrlo je dobar trenutak dakle, za ovu razmjenu stajališta, razmjenu mišljenja, tako da vam sa zadovoljstvom predajem riječ. Hvala vam, zahvaljujem što ste me ponovno pozvali. Prošlo, ako se navaram, oko šest mjeseci od prošlog strukturiranog dijaloga i kao što je Roberto rekao, doista me zapanjilo koliko se dogodilo ne samo u smislu nastavka rada na postojećem zakonodavstvu, već i na razvoju novog programa o uniji tržišta kapitala i nedavnje osnaženje bankovne unije. U svemu tome pokušao sam ostvariti jednu ravnotežu između rasta i financijske stabilnosti, a to sve unutar konteksta, odnosno imajući na umu nedostatak radnih mjesta, rasta i želju podržavanja malih i srednjih poduzetnika u Europi. Dakle, kako bi bio proporcionalan i kako bih poslovne zajednici mogao omogućiti veću stabilnost, veću regulatornu sigurnost. E, pokušavali smo ne izgubiti isto tako i iz interesa, a iz vida interese naših potrošača. Izabrao sam neke glavne stvari iz proteklih mjeseci, iako sam svjestan napornog tehničkog regulatornog rada koji obavljaju članovi ovog odbora svaki dan, dakle rada koji često ne završava na naslovnicima, ali koji objašnjava zbog čega e, je ugled ovog parlamenta, ovog odbora u parlamentu toliko snažan i visok. Dakle, zahvaljujem vam na podršci, ali još i važnije na izazovima koje mi uvijek također e, postavljate. Prošli mjesec imali smo kvalitetnu raspravu o akcijskom planu za uniju tržišta kapitala. Kao što znate, najjednostavnije rečeno, cilj unije tržišta kapitala je povezati učinkovitije štednju sa rastom. Postavlja se cijeli niz mjera kroz naš akcijski plan i mislim da su prilično ambiciozni u svom obuhvatu. Kao što sam i obećao, nismo gubili vrijeme kako smo započeli što je prije raditi na tome moguće. Prošli puta sam dobio taj dojam da ste nestrpljivi, da vidite određeni napredak, a isto tako sam i ja nestrpljiv. Kao što znate, kako bismo oslobodili određene kapacitete u bankovnom sektoru i omogućili veću pozemljivanje širem gospodarstvu, predložili smo jedan paket mjera za ponovo pokretanje jednostavne, transparentne, standardizirane sekuritizacije. Luksemburgsko predsjedništvo je brzo započelo raditi na tome, na najboljem smo putu da usvojimo do Božića u vijeću opći pristup mislim da je to upravo taj tempo koji nam je potreban u radu na Uniji tržišta kapitala i sigurno sam da ćete u ovom odboru vi također preuzeti palicu i nastaviti brzo raditi na tome. Predložili smo amandman zakonodavstvu Solventnost 2 kako bi se podržala infrastrukturne investicije, to smo definirali kao kategoriju imovine i otprilike smo za trećinu povećali omjer kapitala što će omogućiti osiguravateljskom sektoru da uloži veći dio od 10 trilijuna eura kojima barata u europsku infrastrukturu. Također predložili smo delegirani akt koji ovu ciljanu promjenu stavlja na naš dnevni red još u rujnu. U skladu sa željama ovog odbira i gospodina Balca konkretno također smo počeli raditi na kumulativnom učinku pravila u financijskom sektoru. E, kao i on, vrlo me zanima da li je zakonodavstvo koje smo morali uvesti u brzini tijekom krize, da li je imalo kakvih neželjenih posljedica i naravno ne dovodeći u pitanje cjelokupnu arhitekturu koja je naš sistem očito učinila otpornim, a za to trebamo prekupiti dokaze i to ćemo raditi do kraja godine. Jutros započeo sam sa projektom revidiranja direktive Prospektus, dakle predlažemo jedan efektivniji, brži, jeftiniji režim koji će Prospektus učiniti učinkom učinkovitim, korisnim i poduzećima omogućiti pristupiti ulaganjima koja su im potrebna kako bi rasli na tržištu kapitala. Dakle, povećavamo količinu kapitala koji se može na tržištu EU prikupiti bez prospektusa od 100.000 na 150.000 eura otvaramo poseban režim za mala poduzeća koji će omogućiti malim i srednjim poduzetnicima da jeftinije, jednostavnije prospektu se nude i pojednostavljivanje također ide u smjeru poduzeća koja drugi, treći, četvrti puta rade na prikupljenju kapitala i radimo na smanjenju vremena za odobrenje, razdoblja za odobrenje za veća poduzeća koja češće koriste ovakva tržišta. Dakle, radujem se također na zajedničkom radu u ovom smjeru i pružanju podrške onim poduzetnicima koji žele osnažiti rast u Europi. Nadalje imamo zeleni dokument o maloprodajnim financijskim uslugama. Na najboljem smo putu da to objavimo prije Božića i tu, kao što znate, rado ću se pozabaviti pitanjem financijskih perspektiva, financijskih usluga iz perspektive potrošača i vidjeti kako opipljivije koristi ponuditi od tog jedinstvenog tržišta. Maloprodajni ulagači naravno samo su srži našega rada sa unijom tržišta kapitala, dakle želimo sistem koji se temelji na transparentnosti, konkurentnosti, izboru i koji u potpunosti koristi digitalnu tehnologiju. Dakle, nadam se da će ova zelena knjiga dati e, novi poticaj toj raspravi. Paralelno uz rad na uniji tržišta kapitala nastavili smo sa radom na osnaživanju bankovne unije i smanjenju postojećeg rizika. I dalje vršimo pritisak na sve države članice da provedu zakonodavstvo koje su prihvatile, dakle da se provede transpozicija direktive o rezoluciji sanaciji banaka i direktive o jamstvu za osiguranje štednih uloga, kao i da ratificiraju međuvladin sporazum koji se bavi doprinosima jedinstvenom fondu za sanaciju. I zadovoljan sam da, što se tiče ove zadnje točke, mogu reći da je dostatan broj država članica ratificirao taj e, međuvladin sporazum kako bi se omogućilo e, da se započne sa radom što je predviđeno za 1. siječnja 2016. Prošli tjedan predložili smo stvaranje europskog programa za osiguranje štednih udloga, takozvani EDIS, koji je treća faza bankovne unije koja je uvijek bila namijenjena paralelno uz jedinstveno nadležno tijelo, jedinstveno tijelo za sanaciju. Ona je sastavni dio jedne širog niza mjera koji je ponuđen u izvješću Petra predsjednika koje predvodi predsjednik Juncker kako bi se produbila gospodarska i monetarna unija. Prijedlog je dakle da pređemo s trenutnog sustava nacionalnih sustava jamstava štednih uloga na jedan program koji će obuhvaćati uloge diljem cijele bankovne unije. E, ovi ulozi su već zajamčeni do 100.000 eura u slučaju propasti banaka, a ovaj program diljem cijele Europe zapravo znači da će banke biti bolje zaštićene ukoliko dođe do nekih znatnih lokalnih šokova. Stavili smo također i pristup po pojedinim fazama i u svakoj fazi pojedini ulagači moći će dobiti jednaku razinu zaštite kao i trenutno. Najprije predlažemo jedan program o dodatnom osiguranju, ponovnom osiguranju 2017. koji će trajati tri godine, a zatim bi se postupno izgrađivao fond na temelju e, suosiguranja do potpune mutualizacije 2024. godine. Želimo da to za bankovni sektor e, financijski ne nanosi nekakve, eh, nekakva opterećenja. Dakle, doprinosi bi dolazili za EDIS iz nacionalnih programa za jamstvo štednih uloga. Također smo zaštitne klauzule protiv moralnih pitanja uveli i cijeli niz drugih mjera za smanjenje cjelokupnog rizika. Primjerice, dakle, ne možete dobiti novac iz Edisa ukoliko najprije niste puni doprinos uplatili u nacionalni sustav, a tijekom faze E osiguranja, dakle prve tri godine, ne biste mogli dobiti novac iz Edisa dok cijeli novac u vašem nacionalnom sustavu najprije ne bi bio isplaćen. I sve u svemu mislim da je to jedan uravnotežen paket koji doista nudi nešto za nešto, a ne nešto za ništa. I nitko se ne pretvara da će sam proces biti lagan, no ja vjerujem da je jedini način da se stvari napredak da radimo na smanjenju rizika i raspodjeli rizika paralelno. I to je upravo ono što se nudi i kroz ovaj paket. Isti dan kada je objavljen predlog za EDIS, E, sa zadovoljstvom smo zaključili pregovore o novim pravilima koje se bave financijskim mjerilima. Ta nova pravila smanjit će rizik manipulacije, tako što će se pobrinuti da oni koji određuju mjerila unutar Europske unije dobiju prethodnu autorizaciju i da su nadlež, da postoji odgovarajući nadzor nad njima. Nadam se da će se tako ponovno da dobiti povjerenje u financijskim tržištima diljem Europske unije i drago mi što imam e, službeno sada priliku zahvaliti Kori van Nivenhausen i izvjetiteljima u Sjeni na njihovom radu na ovom dosijelu. Prošli tjedan dogovorili smo uredbu o sekuritizaciji financijskih transakcija SFTR, što također vidim kao ključni dio naše reakcije za poboljšanje sigurnosti i transparentnosti financijskih tržišta. To će nam pomoći da u sektoru bankarstva u sjeni smanjimo rizik i to u skladu sa preporucima, preporukama koje je od G20. Dakle, tu sam zahvalan gospodinu Soru, izvjetiteljima u Sjeni i svima koji su na tom dosijeu radili. Uz sve to nismo izgubili iz vida zaštitu potrošača, koja je ključna za jedan plodan maloprodani sektor. I od dva važna dosjela, došli smo do političkog sporazuma, te od ožujka, dakle direktiva o raspodjeli osiguranja, što je dogovoreno prošli tjedan pod nadzorom gospodina Langena, koji će povećati transparentnost na tržištu osiguranja i koji će se pobrinuti da oni koji prodaju osiguranje razumiju proizvode koje prodaju, a oni koji kupuju osiguravateljske proizvode dobiju sve informacije koje su im potrebne za donošenje informiranih odluka. Revidirana direktira o platnim uslugama PSD2, e, za koje je zadužen u parlamentu bio gospodin Tajani, također povećala zaštitu potrošača u polju digitalnih uplata, dakle uključujući u određenim određenih slučajeva gubitka ili krađe platnih kartica, a također su osnaženi sigurnosni standardi koje svi pružitelji platnih usluga moraju prihvatiti. Dakle, te velike stavke nas nisu zostavile u radu na cijelom nizu mjera razine 2. Kao što znate, to je znatan zadatak. Ove godine imamo 38 mjera druge razine koje su već usvojene, a očekujemo da su svoje još 23 prije kraja godine, tako da taj zamah moramo održati. Eto, to je samo jedan kratki pregled našeg rada cijelog mog portfelja i sveukupno rekao bih da je moja poruka da znatno brzo napredujemo na našem ambicioznom programu i mislim da postižemo odgovarajuću ravnotežu između održavanja financijske stabilnosti i podržavanja e, rasta, ulaganja i otvaranja radnih mjesta diljem Europe. Što se mene tiče i ja sam e, spreman održati i ubrzati korak na našem radu kako bismo pipljive rezultate mogli doista isporučiti građanima Europe i poslovne zajednici u Europi. Radujem se nastavku rasprave danas da bismo mogli vidjeti kako ćemo to zapravo realizirati i na, isto tako radujem se na dolazećem radu s vama u sljedećim mjesecima. Hvala. Hvala vam, Jonathan. Možemo započeti sa govornicima. Burkhard Balc prvi ima riječ. Hvala povjereniče. Jako mi je drago da imamo prilike danas nastaviti s razmjenom mišljenja. Za početak nekoliko općenitih primjedbi za koje smatram da su temeljne važnosti. Komisija je čuvar temeljnih ugovora i zato je odgovorna za kvalitetu e, zakonodavnih propisa i sam postupak. Zanima me koliko država članica nije e, još uvijek usvojilo direktivu o sanaciji banaka i e, direktivu o jamstvima uloga iz 2014. godine. A e, što je sa sanacijskim fondom? Jesu li ga te države ratificirale ili nisu? što se tiče e, ratifikacije, možemo li znati e, sve ove propise koje ste spomenuli, kada ćete nastaviti s njima i otići korak dalje. I ne bi li u tom slučaju oni koji s vama e, sudjeluju u donošenju zakona, a to su vijeće i parlament, ne bi oni trebali tražiti da se treba pridržavati rokova. Komisija kaže da želite podijeliti rizik na onaj bankovni i na državni rizik. Ne znam kako misle da se porezni obveznici iz države zamijene europskim poreznim obveznicima. Takav prijedlog je nešto što naš klub zastupnika ne bi mogao podržati. Mislim da bi se komisija trebala pozabaviti stvarnim rizicima te razmotriti koje su to e, minimalne e, standardi, minimalne norme koje se treba pridržavati vezano za rizik. Well, thank you first of all for those Hvala vam prije svega na komentarima i mislim da zapravo dijelim vašu frustraciju što se tiče trajanja potrebnog za ratifikaciju zakonodavstva i obaveza koje su države članice zapravo prihvatile. Zbog toga smo tijekom protekle godine učinjeli sve što smo mogli kako bilateralno s državama članicama, dakle na sastanku ecofin Eurogrupe, kako bi se neprestano naglašavala potreba za provedbom. U usporedbi s onime gdje smo se nalazili početkom godine, zapravo smo znatno napredovali, no slažem se s vama da bi bilo bolje da nismo morali taj cijeli razvučeni proces prolaziti e, uzevši u obzir da su se ljudi obvezali na određene stvari. No, svejedno mislim da je važno da smo započeli sa postupcima zbog nepridržavanja prava Europske unije i mislim da ću upotrebiti sve alate koje imam na raspolaganju da se taj pritisak i održi. EGA e odnosno postotak potreban kako bi stupio na snagu e, jest do danas, do krajnjeg roka e, zadovoljen, no mislim da ne bismo trebali e, se zateći u ovakvoj situaciji da se sve obavlja u posljednji tren. Što se tiče drugih komentara o smanjenju rizika i vašeg osnovnog pitanja, a to je ne bismo li sve ove mjere trebali najprije provesti prije nego što izađemo s novim mjerama. Tu mislim da prije svega već ćemo DGST, BRRD imati u potpunosti provedene prije bilo kakvih drugih prijedloga o Edisu primjerice zbog jednostavno vremenskog roka koji će nam biti za to potreban. I mislim da je vrlo važno da smo upravo zbog toga strukturirali naš prijedlog onako kako jesmo. Dakle, da to bude isplanirano, da postoje mjere za smanjenje rizika paralelno uz mjere za mutualizaciju. I tu mislim da jedini način na koji ćemo napredovati, a svi se naravno slažu da je napredak potreban, E, samo se postavlja pitanje kako će se to kroz fazu odvijati i mislim da jedini način da se pozabavimo sa tim brigama koje ste sami spomenuli, da stvari odradimo e, paralelno i da razvjerimo ljude u to da jednostavno u svakoj fazi mjere koje smo predložili za smanjenje rizika budu odgovarajuće, e, da se njima odgovarajuće bavimo uz naše prijedloge za jamstvo, odnosno osiguranje štednih uloga. Nina Đili sljedeća riječ. Hvala vam, dobrodošli povjereniče. CMU mnogi smatraju najambicioznijom financijskom inicijativom Europske unije od uvođenja eura 99. I što bi doista moglo pomoći financirati realno gospodarstvo. I mislim da ćete dobiti široku podršku što se tiče unije tržišta kapitala, u našem domu, no nisam siguran da li će to biti slučaj u vijeću. I to imajući u vidu da je vijeće pokazalo jedan nedostatak europskog pristupa i to neprekidno proteklih 18 mjeseci, a ne radi se samo o MMF-u koji je zapravo ne napreduje zbog pojedinih interesa država članica. Mislim da ćete zapravo imati malo prostora kako biste se pozabavili drugim nužnim reformama za uspjeh unije tržišta kapitala, bez obzira radilo se o Edisu, koji je također kontroverzan, ili solventnosti, ili pitanje oporezivanja. I tu bih naglasila ono što Burkhard rekao, što ćete vi kao povjerenik, kao zaštitnik ugovora e, učiniti u nadolazećim mjesecima da bi se pobrinuli da da i poput e, fondovi tržišta kapitala, Edisa i Unije kapitala da postanu stvarnost, dobiju podršku vijeća. A druga se stvar tiče izvješća koje smo prošli tjedan dobili o prvoj sekuritizaciji hipotekarnih kredita nakon financijske krize koja će biti pokrenuta u SAD-u ovaj tjedan. A čini mi se zapravo da nismo ništa naučili unutar financijskog centara, e, sektora o tim opasnim proizvodima. E, sekuritizacija bi mogla biti koristan instrument za poticanje snažnijeg pozemljivanja gospodarstvu, ali ovo je zabrinjavajući razvoj događaja. Znam, vjerujem da je vaša namjera pobrinuti se da do ovako nečega ne dođe u Europskoj uniji, na postoji niz stvari koje bih voljela da razjasnite. Imamo oko 826 milijardi eura nenaplativih zajmova u europskim bankama. Kako ćemo se pobrinuti da se na njih, nad njima ne provede sekuritizacija. A sustav samo certifikacije, kao što znate, uključuje određene rizike, pa me zanima kako ćemo se pobrinuti da se ulagači mogu eh, pouzdati u ove europske oznake. Također mnogi bi rekli da bi sekuritizacija mogla biti uspješna samo ukoliko postoje e, jedinstveni uvjeti za one koje se bave sa pokrivnim obveznicama, a to je trenutno mnogo zanimljivija mogućnost bankama nego možda sekuritizacija. Dakle, kako ćete se e, sa time pozabaviti, da li bilo šta pripremate u tom smjeru? Hvala lijepa i hvala vam općenito na izraženoj podršci e, u kapitala. E, evo to što kažete o vijeću i tržištu, e, uniji tržišta kapitala. Pa mislim da vijeće podržava uniju tržišta kapitala jer su brzo radili na svemu što je vezano za sekuritizaciju i to će završiti do, za tjedan ili dva. Svih 28 država članica uveliko je izradilo podršku našem općem pristupu koji je dakle postepeni pristup. Složili su se također i sa akcijskim planom. Ja sam vrlo jasno rekao da je meni zadatak da predvodim u izrazi toga e, i e, da to radim brzo. E, što se tiče druge točke, jasno mi je da ste razočarani da za vrijeme luksemburškog predsjednika što nismo više napredovali. Ja sam bio za to, a sada ćemo vidjeti, to će se nastaviti za vrijeme nizozemskog predsjedanja Europskoj unije. Ja sam razgovarao s nizozemcima i rekao sam im jasno da je potrebno da napredujemo jer tu mnogo toga treba napraviti. Što se tiče sekuritizacije, par kratkih riječi. Vi ste govorili o nekim specifičnim problemima e, po tom pitanju. E, moram reći da ćemo e, proučiti prijedlog iz parlamenta detaljno. Što se tiče autocertifikacije, ja sam htio E, da dođe e, do e, toga da se preuzme odgovornost za to što se radi po pitanju sekuritizacije, ali vidjeli smo kako se takve stvari ponekad završe i vidjeli smo da su često ljudi koristili i treću stranu ako im je trebalo uvjerenje odnosno potvrda je nešto napravljeno. Što se tiče pa obveznica, koje su dio akcijskog plana Unije tržišta kapitala. Mislim da je to nešto što će nam omogućiti kad se tim budemo bavili sljedeće godine da sve povežemo na način na koji ste vi sada izložili. Hvala. Sada Bernd Luka ima riječ. Hvala lijepa. E, povjereniče, Želim vam postaviti zapravo vrlo jasno, kratko pitanje o trećem stupu bankovne unije, a to je e, plan e, za e, jamstvo bankovnih uloga. Slažete li se sa mnom da će bankovni sektor se naći pred vrlo asimetričnom distribucijom? Možete li se složiti s time da će se težište usmjeriti na države Južne Europe e, koje imaju problema sa državnim dugom i u državama u kojima e, banke e, imaju probleme. Naravno, nitko ne zna kako će izgledati budućnost, međutim, očekivana plaćanja u takvo jamstvo zaštetne uloge bi s njemačkog stanovišta značilo neto transfer iz njemačkog bankovnog sustava u sustav država Juga Europe. Možete li se sa mnom složiti kada to tvrdim? Pa, hvala. Ja bih rekao da za polazište treba uzeti čitav niz reformi koje su dio bankovne unije i njihov cilj je da se smanji mogućnost da stvari krenu na krivo. Između ostalog i jamstvo za bankovne uloge. S druge strane mislim da imate pravo da ukazujete na to da postoje različite razine rizika u europskom bankovnom sustavu. ono što mi pokušavamo ostvariti čitavim nizom mjera, uključujući onima za smanjenje rizika, je da promotrimo koji su to problemi i vidimo na koji način se rizik može smanjiti. I onda se time pozabavimo. Treba pogledati i priopćenje što smo ga objavili uz zakonodavni prijedlog. Isto je tako točno da način na koji smo to e, sročili, a to je reosiguranje, odnosno suosiguranje, što bi značilo da nakon tri godine bi po prvi puta se počeo rizik dijeliti. Izračunali biste težište težinu e, vašeg e, mogućeg rizika na europskoj, a ne na nacionalnoj razini, što bi značilo da ponderiranje rizika za sigurnije banke bi one gdje bi te banke plaćale manje, a one koje imaju veći rizik bi e, platile više. To je mogući odgovor na različite bojazni za koje znam da postoje. Međutim, to bi omogućilo da se osavi i treći e, stup bankarne unije koji je od uvijek postojao, a e, to je e, jamstvo. Dakle, to su stvari koje su od uvijek postojale, međutim moramo na njima raditi razumno. Moramo uključiti zaštitne mehanizme kako bismo dobili podršku dionika pokušavajući ovo ostvariti. Zato mislim da je paket koji predlažemo vrlo uravnotežen. On sadrži međutim različite faze kako bismo ljude razuvjerili prije nego li što krenemo u sljedeću fazu. Mislim da još uvijek ima malo vremena. Da. Htio sam zapravo samo E, dodati da jedno od mojih pitanja e, nije dobilo odgovor. Vi radite, to točno, na smanjenju rizika. E, međutim, vi smatrate da rizik postoji, inače vam nije bi trebao sustav koji bi jamčio da se oni smanje. Ali što je sa tim rizikom iz prenošenjem rizika sa nacionalnog na europsku razinu? Pa cilj svega ovoga što ste vi rekli zapravo e, nije e, ispravna premisa, a to je da će doći do neke vrste e, transfera s jedne razine, nacionalne razine na razinu Unije. Mnoge to brine, ali mislim da je moguće te bojazni odagnuti i to na način na koji smo mi predložili da radimo. Hvala lijepa. E, mislim da bi bilo jako dobro da se vidi koliko je tih sanacija bilo rađeno po državama. Međutim, sada ću da se riječe Nilsu Torvalsu. E, hvala vam povjereniče, ponovno ste došli na naš sastanak, a Evo, Unija tržišta kapitala je nešto što mi uvelike pozdravljamo mi u parlamentu. Zaista jedva čekamo da počnemo raditi na zakonodavnim prijedlozima na tu temu. Međutim, jedna stvar nas brine, a vezana je za nešto što vidimo gotovo u svim aspektima te unije, to jest da ima nekoliko vrlo utjecajnih e, država članica e, koje tu vode igru. E, loša strana toga je da se onda ista mjera primjenjuje na sve, a zemlje periferije se ne uzimaju u obzir. Rizik su ti asimetrični šokovi ili valovi i ta rizik zaista je tu sve prisutan. Kada gledam prijedlog Unije tržišta kapitala, pitam se ne pravimo li ponovno e, slične greške, što vrijedi i za jamstvo e, za e, štedne uloge. A također tržišta kapitala E, London i e, sve se nalazi u Londonu i Frankfurtu uz vaše prijatelje iz Ukipa, možda ćemo se riješiti Londona i onda će se još mnoge stvari više pojednostavniti. E, vrlo je lako potpasti pod zahtjeve financijskih sestara na tom planu. Možete li mi, dakle, reći, možete li mi razuvjeriti da vi ne potpadate pod utjecaj vaših prijatelja iz financijskih centara? Pa e, mogu djelomično riječima, no većinom e, dijelima. Činjenica jest, a e, vi da znate na koji način ja pristupam svemu ovome. Što se riječi tiče, slažem se s vašom početnom premisom, a to je da se uvijek treba pokušati imati uravnotežen prijedlog te izbjeći jedinstvenu mjeru za sve. I to je tako u svim područjima, ne samo kada se radi o uniji tržišta kapitala ili općenito o financijskim uslugama. kada gledam na uredbu o kapitalnim zahtjevima koja se sada revidira, e, jedan od razloga i načina da se na to gleda jest da se e, pokuša potvrditi utjecaj toga naročito prilikom davanja kredita malim i srednjim poduzećima. Evo, to je primjer proporcionalnosti. Što se pak tiče cijelokupnog pristupa e, Uniji tržišta kapitala, ja sam se upravo opredijelio za sljedeći pristup, a to je da počnem od stvarnih konzultacija. Drugim riječima, nisam započeo od modela koji sam namiravao nametnuti, već sam e, za početak pitao čitav niz ljudi što oni vide, gdje se nalaze moguće prepreke i na koji način bismo ih mogli izvjeći. I upravo smo na taj način i radili. još jedan primjer su garantirane obveznice jer treba vidjeti kako se s njima ponoša na različitim tržištima. Dakle, pitanje je kako bih mogao predložiti jednu usklađen program i narušiti ona financijske centre koje dobro funkcioniraju. Ne, pokušavam krenuti od onih tržišta gdje, koje dobro funkcioniraju i primijeniti ih drugdje gdje funkcioniraju lošije. Dakle, to je moj pristup. I e, zato smo mi upravo i zatražili da dobijemo dokaze za sve kako bismo mogli biti fleksibilni i što odmireniji. To je ono što ja želim raditi i kako ja želim raditi. Ja smatram da je unija tržišta kapitala klasičan projekt jedinstvenog tržišta. To je projekt za svih 28 država članica i oni koji će vjerojatno imati od toga najviše koriste su one države koje imaju najmanje razvijena tržišta kapitala. Vrlo je važno da te zemlje imamo na umu i moramo gledati na to kako bismo pozitivne aspekte proširili što je više moguće. Hvala Fabio De Mazi. Mm, dobrodošli, povjereniče Ja vam obično uvijek postavljam pitanje Uniji tržišta kapitala. Danas sam odlučio da to ne napravim jer to već postaje dosadno. Ne želim vam dosiđivati, zato ću početi sa strukturnom reformom banaka. A sad se taj prijedlog raspravlja u parlamentu. A i vrlo je važno da bankovna unija bude vjerodostojna, baš kao i sustav jamstva. Čini se da je to kao kada se bira papa, čekamo bijeli dim iz Vatikana. Međutim, e, možda možemo već nešto i namirisati tog dima. Vi ste nam ipak rekli da će se taj prijedlog možda povući, e, ne budemo li se mogli dogovoriti oko toga. I zato da želim pitati koliko ćete dugo čekati da dođe do sporazuma prije nego što li ga povučete. Ja osobno mislim da je prijedlog bio dobar i da bi bilo šteta da tu važnu reformu ne bi mogli provesti. Drugo, što se tiče sustava jamstva, jasno je da je takav sustav potreban, međutim, dijelim bojazni koji su rekli moji kolege malo prije a to je rizik vezan za distribuciju. Naime, da i način na koji će ga ljudi početi izbjegavati. Predsjednik Juncker je rekao da će štedionice biti iz toga isključene. To je on e, tako nekada rekao. Nakon toga ste vi vrlo kratko vrijeme nakon toga zapravo dali prijedlog u koji su štedionice bile uključene. E, e, iz kojeg razloga su bila dana tva, tije dvije kontradiktorne izjave? I još jedno pitanje za koje smatram da je vrlo važno. Ovi e, nemili događaj su svi ostavili traga na nas i e, zato sam se pitao hoće li se e, zamrznuti neka aktiva vijeća pa kaže da ne može dati informacije o tome jer da se radi informacijama koje mogu dati isključivo države članice. Neke osobe smatraju da je to zanimljiv odgovor, po mom sudu nije zadovoljavajuće. Pitam se možete li vi odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Dakle, postavili ste tri pitanja o e, strukturnoj reformi banaka. Nadam se da sam već e, više mjeseci koherentan i da sam stalno govorio o tome koje je stajalište komisije. E, smatramo da banke koje su prevelike da propadnu, da se tim pitanjem treba baviti u okviru E, strukturne reforme banaka. A vijeće svojim pristupom e, daje temelje da se s tim prijedlogom nastavi. Znam da nije lako postići dogovor u parlamentu, ali nadam se da ćemo ga postići kako bismo dalje nastavili raditi na tom prijedlogu. Što se tiče sustava jamstva, Želim najprije ponoviti što sam već rekao ranije. I mislim da je to i jedno i drugo. Ne prihvaćam premisu da mi distribuiramo rizik, dakle da ga dijelimo, a ne smanjujemo. Namjerno smo načinili prijedlog koji ide zatim da se rizik smanji kao i dijeli. Mislim da je to ispravan pristup i osobno mislim da je dobro da poduzmemo mjere za smanjenje rizika. Što se tiče štedionica, ja se jasno slažem sa eh, kolegama i s predsjednikom. Mislim da sve države trebaju biti pokrivene tim jamstvom e, za štedne uloge, ali svaka država ima svoj specifični bankovni model gdje recimo postoje štedionice u Njemačkoj. Što se tiče e, vašeg posljednjeg pitanja, e, ne mogu vam dati konkretan odgovor, ali pitanje koje navodite je ono gdje e, možemo se pitati kako možemo općenito kada se radi o financijskim proizvodima e, da e, izbjegnemo da zamke odnosne manjkavosti kako ih neki ne bi mogli iskoristiti u svrhu financiranja terorizma. Hvala. Kolege, morate se pridržavati vremena koje vam je dodijeljeno, a to je da govorite dvije minute. Sven Gigol, izvolite. Hvala lijepa. Pozdravljam vas, povjereniče. Evo upravo sada, e, dok mi ovdje raspravljamo, održava se u Parizu COP21. Pitanje ozelenjivanja je vrlo važno i takve projekte bi trebali financirati. Imam e, dva pitanja. Dogovoreno je da održivi e, ulaganje nešto o čemu će se obavještavati e, građani. Međutim, EZS nije bio o tome obavješten. Komisija ga nije obavijestila o tome. Možete li iskoristi konferenciju o klimatskim promjenama da se to pravilo koje ovaj pa, parlament dogovorio s vijećem i s komisijom da e, dakle obavijesti ESMU kako bi građani bili redovito informirani. Drugo pitanje vezano je za e, jamstvo štednih uloga. Mislim da se svi slažemo da građani svugdje moraju imati jednaki stupanj povjerenja i zato se zalažemo za reosiguranje. Međutim, ne možemo podržati drugi dio vašeg prijedloga, a to je jedinstveni fond. Takav će jedinstveni fond uništiti e, sustav zaštite odnosno e, zaštitni sustav svih zemalja uključujući i e, njemačkog gospodarstva. Uvjeren sam da je 8. listopada predsjednik Juncker dao jamstvo da te se u tu sustave neće dirnuti. Kako ćete moći zajamčiti da Europska komisija govori istim glasom? Jer ako predsjednik kaže da se ovaj sustav neće dirati, da se u njega neće dirati, jer vi predložite jedan jedinstveni fond. Najprije u prvom dijelu vašeg pitanja, a to je održivost i e, prips. Mislim da je vrlo važno da što se tiče unije tržišta kapitala, napravimo okvire koji će vrijediti na dugi rok. Što se tiče ozljenjevanja, vi to znate čak i e, bolje od mene, jest da e, povezanost održivosti s jedne strane i financijske uredbe s druge strane. To je nešto što moramo budno pratiti a u specifičnom kontekstu Unije tržište kapitala da smo se osvrnuli na mogućnost zelenih obveznica i to moramo produbiti. Što se e, pak tiče drugog dijela vašeg pitanja, e, jasno mi je na što mislite, ja sam o tome raspravljao s mojom ekipom bit ću slobodan s vama u budućnosti i dalje razgovarati o tome i e, obavijesti o tome ESMU, ali ako mi dopustite, s tome, e, time bih se najprije više pozabavio, pa onda sljedeći puta s vama o tome raspravljao. I na kraju o sustavu jamstva za depozite. E, ono što sam ja rekao, stav je i kolegija povjerenika i predsjednika komisije. E, nadam se da ćete vi kao i drugi razumjeti da mi smatramo da u osnovi treba pokriti sve banke Međutim, kao što je Pjednik rekao, više smo negoli svjesni da postoje različitih modela i što e, u bankarstvu i što bi to za njih radilo. Značilo što bi značilo za štedionice i e, ja mislim da naš prijedlog poštuje postojeći model, ali istovremeno pokušavamo napredovati po pitanju jamstva štednih uloga. Hvala vam, ne vidim Stivana Wolfa. Dobro, zastupnik se izvolite. Hvala vam, onda ću govoriti 10 minuta. U e, Povjereniče Hill, želim postaviti dva pitanja u vezi sa jamstvima za štedne pologe. Koliko nešto doista pođe po zlu, a to bi se moglo dogoditi na jugu Europe, želim vas pitati bili ova načela evropskog jamstva mogla se nositi sa ovim problemima. Gospodin Cameron je pisao gospodinu Tusku i tu se nalazi stavak koji kojim se bavimo gospodarskim upravljanjem u sustavu sa više valuta. Ujedinjena kraljevina ne želi biti diskriminirana u tom smislu kada je riječ u odnosu ka, e, prema zemljama koje nisu članice europodručja. Jer e, europodručje bi trebalo pružati određenu stabilnost. Dakle, kako dovodite u vezu jamstvo štednih pologa sa izjavama dakle vašeg e, premijera? Drugi aspekt tiče se komentara koji je iznio gospodin Šojble, da pa će to biti unija transfera. Ne može biti ništa drugo kada govorimo o osiguravateljskim tvrtkama, od toga će imati koristi banke, druge financijske institucije. Dakle, kako pomiriti ove, ove činjenice sa vašim načelima? Po, započeti ću nježno. Ja dolazim sa zemlje koje je na sjeveru, ali tamo postoje problemi sa bankama. Htio bih moći reći da je to fenomen koji je karakterističan samo za jedan dio Europe. To, je, to sam vidio da se sugerira u jednom dijelu pitanja, ali ovo je jedinstveni problem i u vlastitoj sam zemlji o problemima u koje mogu upasti banke i izazvati probleme. Mislim da možemo naći slične primjere u svim zemljama članicama, uključujući i banke koje posluju po korporativnom modelu. Kad je riječ o vašem vašoj primjedbi koju čije možda nisam sve aspekte uspio uhvatiti. Vi govorite o bankovnoj uniji te pismu gospodina Kamerona, gospodinu Tusku i kakvom su oni odnosu, odnosno u odnosu na Europu sa više valuta. Što se tiče elementa koji se tiče bankovne unije, on buhvaća dakle zemlje članice europodručja, ali otvoreno je e, svim zemljama članicama koje se žele pridružiti. Dakle, svaka zemlja članica koja nije članica europodručja može donijeti tu odluku određenim, u određenom kontekstu. Vezano jamstvo štednih pologa, ponovit ću ono što sam prethodno rekao, to je da postoji sustav diljem Europe zbog kojeg je bankovni sustav jači. Može doći do šokova u pojedinim bankama, ali i postojanje zajedničke scheme može nam omogućiti bolju zaštitu u kojoj god zemlji članici da se dogode ovakve probleme. Hvala. Markus Ferber, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, nekoliko pitanja za vas. Prije godinu dana u vašem saslušanju postavljeno vam je pitanje hoćete li iznijeti prijedlog da se izmjeni jamstvo štednih pologa. I tada ste rekli da kako stoji u direktivi da ćete 2019. izraditi izvješće dakle o provedbi. Što se dogodilo u ovom razdoblju od jedne godine da promijenite ovako drastično svoje stajalište i da nam predložite dakle evropski sustav jamstva štednih pologa. Potom kada je riječ o uniji tržišnog kapitala, male i srednje tvrtke će ovisiti o kreditima. A opet komisija se zalaže za strogo provođenje proporcionalnosti u direktivi CDR4. I kada je riječ o korištenju MIFID-a, kakva je situacija tim i zanima me kako male kreditne institucije mogu pružiti odgovarajuće financiranje malih i srednjih poduzeća. Um, Prije svega o prvom dijelu vašeg pitanja. Mislim da ću ovdje dohoditi dva šira konteksta. Prvi je da izvješće petorice predsjednika nije bio objavljen u trenutku kada sam bio ovdje s vama prije godinu dana, iako se čini da je prošlo mnogo duže vremena. Dakle, to je jedan element koji se među vremenu promijenio. A drugo, što se promijenilo? Dio je ukupnog pristupa za koji se zalažem. Dakle, ukoliko želimo postići napredak u nizu gospodarskih dosjeja, moramo pronaći način za ponovnu uspostavu povjerenja. Ono je narušeno na različite načine u različitim zemljama članicama. I način na koji vi pokušavate izgraditi povjerenje jest polako postići napredak, dakle ne, ne poduzimati sve odjednom kako, kako biste zadali pravac. Dakle, to je pristup koji koristim u, u razmatranju unije tržišta kapitala, jednako kao i jamstvo štednih pologa. Riječ je o različitim prijedlozima koji se razlikuju dakle od svoje početne forme, mislim da je to bilo 2012. Tamo smo se snažno zalagali za mutualizaciju. To je uvijek bio dio dakle originalnog koncepta. Međutim, danas se prijedlog razlikuje, on polako uvodi neka poboljšanja kojima se želi povratiti povjerenje. Kad je riječ o drugom dijelu vašeg važnog pitanja, a tiče se pozemljivanja malim i srednjim tvrtkama, kako ih ohrabriti. Odgovor je da to možemo činiti nizom mjera. Ja se slažem da odgovor na ovo pozemljivanje nije samo unije tržišnog kapitala, to može biti dodatni element koji će tvrtkama dati na raspolaganje različite opcije kada je riječ o zaduživanju, omogućiti će dakle različite tipove investicija, to su sve stvari koje mogu pomoći. Međutim, pitanje kako pomoći bankama koje imaju tradicionalni model u brojnim zemljama, članicama i one su jedini izvor financiranja, pa postoji niz mjera možemo učiniti prijedlogom o sekuritizaciji, tu tako banke mogu osloboditi svoje bilance i izravno posuđivati malim i srednjim tvrtkama, zato postoji velika potpora u velikom broju zemalja članica, uključujući i Njemačku. Međutim, također se slažem da traženje proporcionalnosti u kapitalnim zahtjevima Dakle, fiskalni element je ovdje također važan. A pitanje koje si možemo postaviti je radi li zakonodavstvo za koje se zalažemo, radi li u onom smjeru kojem smo željeli da ono funkcionira ili narušava tržište. Hvala. Renato Soru, izvolite. Grazie Presidente. E, interesava sa... Zanima mišljenje gospodina Hila o nečemu čemu ćemo razgovarati tijekom idućih sati. To je uključivanje faktora rizika dakle, u državne obveznice. Dojam je da su mjere štednje u zemljama na jugu Europe trebale dovesti do većih problema. Potom tu je oporavak koji je također oslabljen pretjeranim mjerama štednje. S druge strane imamo grupu zemalja koje uz velike napore konačno ulaze u fazu dakle nešto veće fiskalne i proračunske sigurnosti. Ne mislite li da je uvođenje dodatnih tereta koji će dovesti do povećanja kamatnih stopa, dakle naštetiti ovim financijskim tržištima tih zemalja, da će to naštetiti zemljama kojima je potreban dodatni rast, da će to usmjeriti e, sredstva ka zemljama kojima nije potrebna ova dodatna financijska injekcija, da to može dovesti do teške financijske nestabilnosti, da možda pocijenjujemo učinke tih mjera. A prijedlozi mi se čine opasnima, vidim ih u određenom broju dosijeja, a njihova namjera dakle naštetiti procesu konvergencije gospodarstava i proračuna i poreznih sustava u određenim zemljama. Hvala lijepa. Um, I think first of all that prije svega mislim da i ovo što ste nam rekli vezano o izloženosti financijskim rizicima, da na to pitanje moramo biti osjetljivi da se stvari prebrzo mijenjaju, predramatično da možda ne uzimamo sve u obzir. Mislim da ste to dobro rekli, zato široka međunarodna rasprava o državnom dugu jest nešto što nam je važno i moramo dakle sagledati to pitanje u tom istom međunarodnom kontekstu, dakle ne samo u europskom kontekstu, već u kontekstu odnosa Europske unije sa međunarodnim kontekstom, zato što ako koliko bude kako ste nam vi sada opisali, ako stvari pođu po zlu, onda će šteta biti velika. Ono š, za što se također zalažemo na uravnotežen način je da gledamo kako smanjiti rizik i u našoj komunikaciji koju smo objavili, dakle uz jamstvo štednih pologa, jest možemo li se nositi sa problemom izloženosti koje bi mogle imati, odnosno pretrpjeti određene banke u nekim zemljama, članicama. To je područje na koje mislim da moramo dodatno raditi tu postoji jedno implicitno pitanje vezano, a uz to želim reći da to moramo riješiti na način da ne naštetimo financijskoj stabilnosti. I time se planiramo pozabaviti u idućem razdoblju. Hvala, Georgios Kricos. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam dva pitanja za povjerenika. Bankovna unija napreduje prema planu. Komisija daje svoj doprinos u tom pravcu, to na jako pozitivan način. Istovremeno, velik broj zaposlenika, odnosno profesionalaca u bankovnom sektoru vjeruje da će novi propisi prisiliti najveće europske banke, dakle po imovini, da smanje da se smanje i za njih će biti još teže natjecati se sa američkim bankama na svjetskoj razini. Kako, dakle, reagirate na uvrstu kriticizma? Imamo li ovdje opasnost u previše propisa i restrikcija koje će negativno utjecati na performanse i perspektive velikih europskih banaka? Evo, moje iduće pitanje ima veze sa grčkom situacijom, sistemske banke će e, dovršiti svoju treću dokapitalizaciju to jako teškim e, gospodarskim uvjetima. Mislite li da će grčki bankovni sektor moći pratiti trendove e, pre u bankovnoj uniji, dakle u skladu sa zadanim rokovima koje ste vi upravo predstavili ili mislite da je grčki bankovni sustav posebno slučaj s kojim se valja pozabaviti na, kao svojevrsnim izuzećem od osnovnih pravila. Hvala. On your um, first point. Dakle, vaše prvo pitanje. U suštini vaše pitanje je imamo li previše propisa mi razmišljamo u međunarodnom kontekstu. Trebali bismo se zapitati jesmo li sve dobro obavili kada je riječ o rastu zapošljavanju, jesmo li postigli tu ravnotežu koju smo željeli, to bi bio moj odgovor, dakle, vašem općem pitanju. A kada je riječ o dodatnim regulatornim e, mjerama, tu je tilak, potom uvođenje MRL-a, imamo još rasprava koje održavaju, primjerice u Bazelu. Pristup koji moramo zauzeti jest e, nastojati djelovati u međunarodnom kontekstu, to radimo sa tilakom, međutim istovremeno pa moramo zapitati, vidimo preporuke koje dolaze iz različitih odbora i također se sami moramo priupitati je li ovo uvijek sve poželjno za europski bankovni sustav, zato što europski bankovni sustav primjerice ima određene temeljne razlike u odnosu na američki sustav. Mislim da ne bismo e, trebali misliti da bismo trebali uvesti karakteristike koje su dobre možda za američki model i potom to primjenjivati dakle na evropski sustav. Želim da imamo jak bankovni sektor, moramo imati jake banke, moramo imati banke koje vrše svoju funkciju dakle na tržištu one moraju i biti kadre djelovati u međusobnoj na tržišnoj na tržišnoj utakmici u tržišnoj utakmici mislim da moramo nastaviti sa zakonodavstvom o kojem raspravljamo i nastaviti s njegovom, s njegovom primjenom u svim zemljama članicama. Ohrabreni smo sa novostima koje nam dolaze u vezi sa pozicijom grčkih banaka kad je riječ o potrebama koje su izrazile vezano uz dokapitalizaciju. Neke će prikupiti dodatni kapital sa privatnog tržišta bez potrebe da se, da se da, dakle to čine na javnom tržištu. To pokazuje određeni napredak. Međutim, sami moramo E, razumjeti da i ove reforme imaju smisla da se njima žele osnažiti banke i da je to dio reformsko, procesa reforme. Hvala, Peter Zimun. Hvala Na konferenciji za medije prošlog tjedna povjereniče, vi ste rekli da nacionalna jamstvo štednih pologa, da će posegnuti za europskim jamstvom štednih pologa, jedino u slučaju potpune primjene, dakle, BRD-a, dakle, ukoliko se ovo zakonodavstvo sasvim ugradi u nacionalno zakonodavstvo, to ste vi rekli na konferenciji za medije. Zanima me je li to doista slučaj, ukoliko pogledate zakonodavni tekst u članku 40 jedan, Dakle, riječ je o prenošenju stare direktive i primjene BRD-a. Čini mi se da se to uopće ne spominje. Pa me zanima da li popuna primjena BRD-a i SRM-a, da li je to uvjet da bi se dobio pristup fondu koji ste malo čas e, spomenuli Dakle, riječ je o mutualizaciji osiguranja i suosiguranja. oto moje drugo pitanje tiče se mehanizama koji se tiču dakle, korporativnih banaka u odnosu na štedionice i procjene e, rizika, to je nešto što se mora ukalkulirati dakle, u računicu. Jer bez ovog fonda ova tijela neće moći provoditi svoje zadaće. Dakle, kako se možete osigurati da ovaj prelazak sa nacionalnog fonda na Europski fond može dalje jamčiti za nacionalne sustave. Hoće to postojati paralelno ili hoće to biti moguće? Kako postići dakle ciljeve? I think on the first point, Što se prve točke tiče, Postoji jedan jednostavan praktični odgovor što se tiče provedbe BRLD-a tiče. Prema posljednjim informacijama kojima raspolažem, e, u potpunosti će se BRLD transponirati do kraja ove godine i to će učiniti 27 od 28 država članica. Znači možda to će tek u siječnju učiniti. Dakle, do trenutka kada to isto počnemo raditi na predlagu EDIS, ovo će biti u potpunosti provedeno. Što se tiče druge točke, svakako želimo e, jedan sistem doprinosa na temelji rizika formirati kako bi se omogućilo bankama koje su sigurnije da manje doprinose Edisu. I to je zapravo ostalo na temelju koje radimo unutar našeg predloga. Očito je pred nama još određen posao i to u razrađivanje toga kako će biti taj sustav doprinosa, to će biti sastavni dio zakonodavnog procesa koji moramo proći. Mislim da će se raditi ovdje o SRB-u, a ne o nama, koji će zapravo biti odgovorni za provedbu ovoga i naravno za sve proračune. A mislim da bi to trebalo zapravo i omogućiti dovoljno otporan sustav kako bi se financirao DGS. No sve ove točke mislim da su zapravo svi komentari na mjestu, jasne su mi ti detalji koje ljudi zanimaju, zahvalan sam i na do sada, dosadašnjim razgovorima koje sam imao s vama, a u nadolazećim mjesecima siguran sam da će se morati raditi na detaljima kako bi se na ova pitanja mogla odgovoriti što bolje možemo, kako bismo odgovorili vas i sve one druge koje se ovima detaljno bave. Imam još minutu na raspolaganju? Možda samo jedno e, dodatno pitanje. Upravo što se tiče rada u nadolazećim mjesecima, e, postavlja se pitanje rada na riziku, to ste pripisali razini 2, no u svim klubovima vidimo da sve na drugoj razini odnosno svi koji rade na drugoj razini imaju drugačije stajalište od stajališta parlamenta, bez obzira radilo se tu o ljevici ili desnici. Mislite li da bi bilo moguće raspraviti o tome s vama i s vijećem, osobito što se tiče razine 1? Mislim da bi točan način kojim ćemo se ovime baviti i još nešto što trebamo razraditi. Ne čini mi se da nećemo napredovati na ovome, osim ako ne provedemo određene rasprave, razgovore o provedbi toga, tako da sam svakako otvoren za raspravu s vama ili bilo kojima od vaših kolega kako najbolje nastaviti na ovome raditi. Zahvaljujem Brian Hayes. Hvala vam, povredniče Hill. Prije svega jedan komentar. Drago mi što ste već ranije pojasnili e, da su povijesni propast, povijesne propasti banaka nešto što se nije samo ne može ograničiti na Južnu Europu i u proteklih deseta godina i u mojoj zemljima primjera toga. Tako da je to lijepo čuti od vas. Dva pitanja. Prije svega TTIP. Vidjeli smo da e, propasti Lehman Brothersa koliko je međusobno povezano financijsko tržište SAD-a i Europske unije. Znamo razinu financijskih usluga kojima se trguje između ta dva sustava i činjenica da zapravo postoje dva različita kompleta pravila za ukupne sve financijske usluge. Dakle, koji je vaš stav o potencijalu za otvaranje financijskog poglavlja unutar ttp a pogotovo imajući na umu posljednji krug pregovora. I da li smatrate da bi se radilo o jednom velikom propustu da ne sklopimo određeni sporazum o toj nužnosti rasprave financijskog poglavlja u sljedećem krugu pregovora o TTIP-u. Sljedeće pitanje se tiče maloprodajnih financijskih usluga. Možete li razjasniti kada ćete ponuditi eh, zelenu knjigu o tome? Znam da ste to u prošlosti već spominjali. Činjenica je da manje od 3% potrošača Europske unije koriste hipoteke imaju osigurane proizvode u drugim državama članicama. I to je svojevrsna pepeljuga Europske komisije tijekom proteklih desetljeća zbog nepostojanja unutrašnjeg tržišta. Koji je dakle vaš predlog u tom smjeru kada ćemo ga vidjeti i uzeši u obzir znolikost cijena, kada se radi o pitanjima poput hipoteka u mojim, e, moje zemlje je 4%, što je otprilike 2% više nego u drugim zemljama eurozone. Dakle, koji su vaši predlozi o tome, jer to je ključno pitanje za potrošače Europske unije i na njihova prava da traže najbolju ponudu da uštede novac na tim ključnim financijskim uslugama. Hvala vam na oba komentara. Što se drugog pitanja tiče maloprodnih financijskih usluga, na putu smo objavljivanja zelene knjige sljedeći mjesec, dakle u prosincu. Nadam se bliže početku prosinca, dakle kroz par tjedana. A koja je svrha toga? Poput unije tržišta kapitala, odnosno zelene knjige koje se time bavi, namjeravamo započeti raspravu pokušao sam i to mi je namjera, no još moramo to odobriti na kolegiju, ali namjera bila započeti sa tom raspravom upravo na ovaj način na koji vi kažete, iz perspektive potrošača. Dakle, umjesto e, jednog tradicionalnijeg pristupa institucionalne perspektive, pokušaja razmatranja financijskih usluga iz stajališta financijskih institucija, radije ćemo se pozabaviti tom perspektivom potrošača, bez obzira da li se radi o životnom, automobilskom osiguranju, hipotekama, e, ili tržište unemljivanja automobila, gdje mislim da se mnogo može poboljšati što se transparentnosti tiče. Svi smo imali iskustva e, sa najmom automobila na godišnjim odmorima. No dakle, Zanima nas praktičan pristup i iznalaženje načina da se stvore neka poboljšanja. Razlozi za postojeće razloge vezani su uz povijesnu prirodu samih tržišta, zakonodavstvo, tako da nije toliko jednostavna stvar. No, mislim da sva pitanja koja ste spomenuli bi trebala biti uključena i upravo se želim, da se zelena knjiga time pozabavi, a sa povratnim informacijama njih ćemo iskoristiti kako bismo napredavali na tome. Za TTIP slažem se uvelike s vama o potrebi o potrebi pokušaja bolje definicije financijske uredbe, jer ona kontrolira pristup financijskom tržištu i Europska unija i SAD koji ne funkcioniraju na slični način baš nije osobito inteligentno. Što se tiče TTP-a i ekvivalencije, tu smo imali poprilično pitanja i posla jer imamo dva različita paralelna sustava. I mislim da je važno da nastavimo inzistirati na tome unutar TTIP-a. Što će biti krajnji rezultat nije potpuno jasno kao što znate, postoji još mnogo toga pred nama, no ukoliko na tome inzistiramo, e, to će biti upravo iz razloga koje ste vi naveli. Mislim da moramo pronaći način postizanja bolje suradnje po pitanju financijske uredbe, tako da ćemo nastaviti inzistirati na tome unutar pregovora o TTIP-u. Zahvaljujem posljednji govornik von Weizsäcker. Hvala vam. Imam dva pitanja. Prvo se tiče eh, reforme bankovne strukture. Uvelike pozdravljam vaš interes za taj dosije, što smo čuli već danas. U nedavnom priopćenju vezano za EDIS e, čak se niti ne spominje reforma bankovne strukture. I zanima me ne bi li bilo razumno to protumačiti kao jedan izostanak pogreškom e, jer vaš prethodnik je ovo upravo smatrao četvrtim stupom bankovne unije a ispalo je da je na neki način treći kotačić. Dakle, to je moje pitanje i zanima me možda nešto više čuti o ulozi dakle ukoliko sam to pogrešno to što smatrate vi da bi trebao biti taj četvrti stup uz tri koja ste već spomenuli? Drugo pitanje tiče se Edisa, osiguranje štednih uloga. Jedan način na koji se ekonomisti bave pitanjem osiguranja je da ono dobro funkcionira kada je situacija dovoljno nejasna. Ne znam dakle kakav će svijet izgledati kroz 15-20 godina, no ako pogledamo tu vašu čarobnu godinu 2024. do kada bi puni sustav trebao već e, biti proveden prema vašim planovima, ta nejasnoća e, se možda neće u potpunosti razići. Tako da me zanima što je važnije, datum koji si postavljate u prijedlogu ili dovršenje svih preduvjeta na kojima se čini da inzistirate. To je moje drugo pitanje. Što se drugog pitanja tiče, razlog za naš datum bio je da se uskladimo s datumom do kojega bi fond za sanaciju trebao biti popunjen i proveden. No, e, što se tiče e, pozadine vašeg pitanja, a to je upravo razlog iz kojega sam stvari strukturirao onako kako jesam, sve smo raspodijelili u faze i tu mislim da provedbom po fazama da ćemo moći, barem se nadam, napredovati korak po korak jer samo u slučaju da tako napredujemo, zapravo ćemo i doći do našeg cilja, a nadam se da će to biti 2024. Tako da datum u cijelom pristupu ne smatram svojevrsnim binarnim izborom. Mislim da će pristup pomoći nam u poštivanju tog datuma, jer je on prilično logičan unutar okvira drugih elemenata. A što se prvog pitanja tiče bsr i koji je značaj ovoga, mislim da ono što se tu pokazuje je zapravo ono prvo što ste rekli, to je da ja, mi, mm, napredak u strukturi, u reformi strukture bankov banaka smatramo nečim uobičajenim i da je to zapravo već potrajalo mnogo duže nego što bi e, većina od nas to željela. I uvijek sam bio jasan u tome da bi moj temeljni pristup bio pokušati manje zakona donositi, no kada ih se donosi da se pokuša to provesti brže u potpunosti jer vrijeme koliko dosjeji naokolo leže nije nešto što je dobro za našu raspravu o tim politikama, a nakon što se nešto i uvede moramo se pobegnuti da se zakonodavstvo u potpunosti provodi. Tako da je to moj načelan pristup zakonodavstvu. I mjere iz našeg priopćenja bavile su se zapravo onim novim mjerama i koracima koji još nisu poduzeti, na kojima još nismo počeli raditi, donositi zakone, a tek hoćemo, primjerice tilak i drugi elementi. I sad iz razloga koje sam već spomenuo. I dalje se nadam da ćemo napredovati u tom smjeru i da ćemo kroz to osnažiti naš bankovni sustav služba da niste spomenuli koji, koja mislite da bi uloga bvd a bila. Zahvaljujem Jonathanu Hillu i svima vama na korisnoj i zanimljivoj razmjeni mišljenja. A sada ćemo se konkretno pozabaviti zakonodavnim procesom u nadolazećim dosijajima. Dakle, svi dosjeji su već e, dodijeljeni, odmah ćemo najaviti kome što. I nadamo se daljnjem zakonodavnom radu. Neki od aspekata na koji su intervencije bile usredotočene, vjerojatno ćemo se pozabaviti kroz običajni zakonodavni postupak. Zahvaljujem, Jonathan. <laughs> Dear colleagues, for moving to the next point of the agenda. Možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, zašto moramo korak unazad krenuti sa najmama. Prije svega, u dolazećeg zajedničkog satavka s odborom Ample, tijekom pauze za ručak ćemo preurediti prostoriju, tako da ponesete sve svoje dokumente nakon jutarnjeg dijela sastanka. Što se situacija trijaloga tiče, najprije dobra vijest, 24.11. sedmi i posljednji trijalog o mjerilima je održan i do sklopljenje sporazum u sitnim satima 25.11. Uključeni su sljedeći elementi režim proporcionalnosti kojim se mjerila mogu označiti kao značajna, neznačajna i ključna. Nadalje imamo nekoliko kategorija mjerila uz konkretne posebne režime, uključujući kametne stope, regulirane podatke i mjerila, robna mjerila, što također ima režim de minimis. Mjerila za treće zemlje mogu se upotrebljavati u Europskoj uniji ili kroz korištenje ekvivalentne odluke ili kroz prepoznavanje i priznavanje postojeće odluke zahtjevi za određene vlade se primjenjuju i ESMA će biti oponomoćena konkretizirati te zahtjeve imajući u vidu načelo proporcionalnosti. Tehnički rad se trenutno obavlja, očekujemo glasanje o konačnom tekstu čim dobijemo pismo korepera. taj je na rasporedu 9.12. i želim srdečno čestitati Korvan Novenhausen i pregovaračkom timu na ovim važnim postignućima. Drugo, još jedan trijalog, statistika platnoj bilanci. Prvi, dakle, trialog je održan 23.11 pregovarački tim parlamenta identificirao ključnu problematiku sa svojim pandanima. Tehnički sastanak predviđen je prije sljedećeg trijaloga sredinom prosinca i konačno još dva trijaloga o usklađenom indeksu koji su održana prošli tjedan. Došli smo do političkog dogovora. Samo je jedan element koji je još potrebno riješiti i načelno to između komisije i vijeća. Dakle, što se parlamenta tiče, možemo ovaj dosije smatrati zaključenim i potičem vijeće i komisiju da postignu sporazum o važnom, ali u krajnjoj liniji ne toliko presudnom elementu koji je još ostao otvoren kako bi se moglo eh, finalizirati ovo važno zakonodavstvo. Što se tiče odluka donesenih na prošlom sastanku koordinatora, prije svega, mi ćemo vjerojatno prvi započeti sa novim postupkom, jer je ikon zaprimio prijedlog za akt Europske unije e, u skladu sa člankom 46.2 poslovnika i tu se radi o zakonodavnom predlogu na vlastitu inicijativu o amandmanu direktiva zajedničkih vrijednosti i prema tom postupku ukoliko odbor ovo zaključi da je prihvatljivo, tada zastupnik može prikupiti postup, potpise i ukoliko ih većinu prikupi, e, morat će se odobriti izvješće INI. Dakle, to je prva navisna evaluacija i smatram da je to dobra praksa i da je korisno da se sa time započne, dakle da se prikupljaju potpisi, a ne pismena izjava. Dakle, to će biti jedan zanimljiv eksperiment, nadam se da će biti i uspješan. Uh, Dodatni kapitalni zahtjevi za globalno osiguranje. O ovome će sadržati rasprava na sljedećem sastanku odbora. E, dakle, zahtjev za dodatnim kapitalnim zahtjevima za devet globalnih osiguravatelja. E, detalje o ovome će vam tajništvo priopćiti pravodobno. Konačno, imenovanja za dosje e, zajednička pravila o sekuritizaciji SID E, bonitetni na zahtjevi za kreditne institucije i investicije vezane za sekuritizaciju EPP, revizije direktive Prospektus ALDE, Europski program reosiguranja štednih uloga EPP, proračunski kapaciteti eurozone SID i također dogovoreno da će budući zakonodavni preh predlog o opravku i sanaciji CCP-a biti dodijeljen ECR-u konačno, komisija je usvojila preporuku Eurozone 26.11. i parlament će dati o tome svoje stajalište i procjenu preporuka kroz jedno poglavlje u izvješću o europskom semestru koje se usvaja u veljači 2016. Rok za podnošenje amandmana je pomaknut na 8. siječnja 2016. uz razmatranje amandmana krajem siječnja te glasanje u odboru 18. veljače. Toliko o priopćenjima i možemo sada prijeći na petu točku dnevnog reda gdje riječ dajem sebi samom kao izvjestitelju. Dakle, godišnje izvješće 2015. o bankovnoj uniji i prebacit ću se na talijanski. Grazie colleghi. Eh, questo è il primo rapporto eh, sulla... Hvala vam, ovo je prvo izvješće o bankovnoj uniji s kojim eh, se naš odbor želi pozabaviti dovršetkom parlamentarnog eh, nadzora kada je riječ o napretku bankovne unije i sa analizom njenih konkretnih elemenata. Dakle, ja sam izvjestitelj za to, za to pitanje. Želim još jednom naglasiti važnost parlamentarnog nadzora bankovne unije. Ovo izvješće dakle, ima stanovitu važnost i bit će prvo od godišnjih izvješća kojem ćemo davati naše mišljenje, dakle ne samo o stanju bankovne unije i njenom dovršetku, već e, ćemo davati konkretnu akciju u određenim stupovima dakle bankovne unije. Jedini trenutno operativan je onaj prvi. Izvješće ima tri dijela. Dakle, neću, neću vam sada govoriti o važnosti bankovne unije, to su poznate stvari te dijela izvješća tiču se jedinstvenog nadzornog mehanizma, mm, sanacijskog mehanizma i te trećeg stupa. Pažnja, velika pažnja je usmjerena dakle ka prvom stupu, dakle slavimo dakle godinu dana od uspostave nadzornog mehanizma i zato sam se morao pobliže pozabaviti dakle tim pitanjem i, i reći što je funkcioniralo u tom sustavu, što bi se moglo ovaj, eventualno poboljšati. Ocjena koju dajemo izvješću jest koju smatram da je SSM e, uspješan, dakle naročito kada je riječ sa, njegu, sa operativne točke gledišta u pogledu nadzora. No, iako je bilo dakle logično da postoje neki elementi koje smo utvrdili da je tu dakle moguće unijeti neke, neka poboljšanja. Ocjena je jako dobra je možda nije dobro navedeno, dakle, nije naveden opseg onoga s čime se moramo nositi kada je riječ o ocjenjivanju, zato se ovdje bavimo nekim specifičnim pitanjima koje sam također pozitivno ocjenio, to je postupak e, zapošljavanja, potom e, priručnik, e, uspostava te infrastrukture, osnivanje zajedničkih nadzornih e, timova, potom e, primjedba, dakle, e, primjena zajedničkih postupaka. Ono što je došlo do izražaja jest da je velik dio posla posvećen administrativnim procedurama. I zato ističem da smo spremni razmotriti prijedloge kojima se želi smanjiti operativno opterećenje struktura, dakle konkretno sustavom delegiranja nekih administrativnih pitanja, dakle u okviru jasnih granica. Što se tiče zajedničkih nadzornih timova, to je također ocjena pozitivna, iako je moguće dakle unijeti neka poboljšanja. Nadležna tijela se mogu učinkovitije uključiti u postupak. Što kritična točka koja je došla do izražaja u razgovoru sa dionicima jest e, nedovoljno planiranje sustava nadzora. Tu imamo mogućnost poboljšanja. Ne želimo dakle uvođenje dvostrukog sustava izvještavanja na taj način uzrokovati dodatne administrativne troškove. To je po meni najznačajniji element. Bilo bi osim toga dobro poboljšati dakle interakciju između glavnih nadzornih tijela ono trebale dakle zajednički raditi zato što je nešto što smo primijetili nedovoljna razina dakle razumijevanja na zajedničkom nadzoru, to se nalazi u temelju određenih e, dakle, potencijalnih mjera. Kada je riječ o politikama nadzora, imamo ukupnu pozitivnu ocjenu globalni zamah e, koji karakterizira dakle nove, nove kapital u bankama, dakle to se podrazumijeva da će banke trebati biti dobro kapitalizirane kako bi mogle učinkovito funkcionirati. Dakle, tu je važno uzeti u obzir svih e, tu trebamo uzeti u obzir sve, dakle, potencijalne rizike. To se naglašava u izvješću, te se naglašava potreba financijske imovinske stabilnosti kako bi se povećala sigurnost. Što se tiče postupka nadzora, nadzora provjere i ocjene, Dakle, SREP, ta metodologija bi se mogla poboljšati. Kritično dio se tiče praga, dakle, isplata zato što onaj koji je određen zasigurno nije jedini. Moguće tu je vjerojatno potrebna nešto veša, veća fleksibilnosti, to je dakle taj odnos sa e, drugim stupom. Bilo bi dobro da se to uzme u obzir. Potom dakle ujednačivanje nadzornih e, mjera. Sada nismo imali vremena konkretno analizirati prijedlog odluke koje se tiče diskrecijskog prava, to će biti predmet e, amandmana. Ali mislim da to ocjena pozitivna i da se možda neki elementi trebaju dodatno ocijeniti, tako dakle, koliko imamo sustav sa dvije, sa dva pravna, pravne osnove, onda trebamo e, bolje utvrditi. Dakle, pravila i pravila moraju biti jednaka za sve. Također tu je, bavili smo se bazom za izračun rizika. Dakle, moramo uzeti u obzir sve bankovne rizike, ne samo ono vezano dakle uz e, izdavanje kredita, već dakle sve e, moramo uzeti u obzir sve aktivnosti koje se nalaze na trećoj razini. Moram preskočiti druge aspekte koje ćete naći u izvješću koje se tiču sanacijskog mehanizma, ali kada je riječ o transparentnosti, moja ocjena je pozitivna i upućujem vas e, na tekstu koliko imate e, primjedbe vezane uz isto. Drugi dio se tiče jedinstvenog sanacijskog mehanizma, dakle pozitivno se ocjenjuje dosadašnji rad ovog tijela i tu iznosim određene primjedbe, to vas upućujem na izvješće, potom su i tu teme o kojima smo razgovarali sa Lordom Hillom, dakle backstop, bridge financing, dakle mostni krediti, tu e, ističemo potrebu primjene dakle direktive BRD, i one vezane uz jedinstveni sanacijski mehanizam, te također izražavamo zabrinutost vezano uz mostne kredite i o tome kako će biti moguće isto ostvariti. Mislim da to možete naći u komunikaciji koja se tiče bankovne unije, dakle male i e, Mislim da su to važne, važne primjedbe s kojima se u konačnici slažem. Potom je tu tema backstopa. Dakle, iznad gornjih granica fonda 55 milijardi, mislim da je tu također važno prionuti na posao. U trećem stupu ne možemo previše toga reći, sad smo tako dobili zakonodavni prijedlog koji je izazvao veliki interes, ali o tome izvješće nećemo mnogo toga moći reći. To, dakle, to će dakle ići običajnom zakonodavnom procedurom, dakle, u parlamentu i na koncu jedan apel kolegama prvim izvješćem koje će nadam se odrediti dakle jedan model izvješćivanja o bankovnoj uniji htio bih se koncentrirati na konkretnu ulogu dakle fonda za e, nadzor htio bih se uglavnom pozabaviti e, tim dijelom kako bismo govorili o ovim drugim elementima imamo neke druge instrumente na raspolaganju redovni zakonodavni postupak i tako dalje. A dakle, kolege koji, se, koji žele podnijeti amandmane, htio bih e, pozvati da se pozabave prije svega odgovornošću SSM-a i SRM-a. Um, first speaker for the EPP a sada Burkhard Balc. Kao ime počena, hvala. Hvala Roberto za e, prezentaciju ovog izvješća o bankovnoj uniji. Želim jednostavno dati par kratkih komentara. Mislim da se treba napraviti veza E, sa državama i bankama, jer to se ne može riješiti na razini pojedinih država. Međutim, nacionalnog poreznog obveznika ne može jednostavno zamijeniti europski porezni obveznik. Moramo gledati na druge načine smanjenja rizika i e, zaista mislim da je to bitno. Što se tiče vjerodostojnosti same bankovne unije, zanima me hoće li bi imati zajednički zaštitni mehanizam. Što se mene tiče, način e, sustava e, sanacije bail-in mora biti izvjestan, jer ako postoji e, visoki zaštitni kapital, visoka platna bilanca, on će se na kraju ipak iskoristiti i iscrpsti. Što se tiče eh, mostnog eh, mehanizma financiranja, tu trebaju biti eh, sačinjeni posticaji na način kojim će omogućiti bankovnom sektoru da budu efikasni jer bankovni sustav odgovoran samo za plaćanje, ali zaštitni mehanizam prema e, fm bi e, trebao biti dio toga. I na kraju sustav jamstva štednih uloga ne bi trebao biti zajednički sustav, već bi trebao smanjivati rizike za banke. Mislim da je to nešto na čemu bismo trebali više raditi u sljedećim godinama. Hvala. Hvala. Moram reći da sam pogriješio jer e, vi niste izvjestelju sjeni sjeni na Prvo je riječ trebala dobiti Eva Paunova, ali ispravit ću to u grešku. Evo, već sam tu nekako krenula skoro u drugi krug. Hvala vam na ovom izvješću. Naš je koordinator ukazao na nekoliko važnih činjenica. Htjela sam se osvrnuti na nekoliko ključnih aspekata vašeg izvješća i e, to istim redom kojim ste ih vi spomenuli, ali govorit ću kratko. Postoje tri glavna stupa bankovne unije, a ovdje uglavnom govorimo o SSM-u i SRM-u kojem treba pridodati i e, E, zajednički e, sustav za jamstva štednih uloga. Što se tiče e, ssm om dakle sustava nadzora, moramo napraviti veći nadzor nad europodručjem i tu se SSM-om mora ispravno upravljati. Moramo izdvojiti dovoljan dio našeg rada za upravne postupke. Također, vrlo je važno da e, vrlo brzo načinimo učinkovit e, mosni mehanizam e, financiranja i bude li nužno da se izdvoje dovoljna sredstva, zato i to prije nego što se on dovrši. Što se tiče sustava nadzora Europske središnje banke, moramo sačuvati europske bankovne modele, ali e, moramo izvjeći diferencijaciju prema državama, odnosno po državama. A e, što se tiče e, zakonodavstva i moramo pokušati ojačati financijsku stabilnost, a izbjeći slabljenje banaka i e, moramo imati e, načelo polaganja računa kao bitno. Važno je također da u okviru e, europske financijske e, uredbe da se ona mora dovršiti, a zato su mnoge, vezane mnoge važni dosjeji uključujući e, se onu o sekuritizaciji kao i o mm, e, uredbu o kapitalnim zahtjevima i svemu što ide u uniju tržišta kapitala pozdravljam najavu mnogobrojnih reformi. Moramo omogućiti demokratski nadzor nad njima, a isto tako što je vrlo važno i transparentnost. Vrlo je važno pokazati političku volju i odlučnost da se ovaj dosije dovrši ne samo e, radi samih građana, već i kako bi europsko gospodarstvo bilo konkurentno. Isto tako ne smijemo dopustiti da velik broj e, tih zakonodavnih dosijeja nas omete. Važno je da radimo na ovim pitanjima. Zaista je važno zakone donositi pravovremeno i nadzirati ih. Ima nekoliko važnih pitanja koje ponekad zanemarimo, a to je kako mi možemo resurse kojima raspoložimo u parlamentu koristi optimalno kako bismo mogli pratiti i nadzirati što se događa sa propisima što ih usvajamo. Mislim da to moramo razraditi na razini našeg parlamenta i moramo biti sigurni da naše ekipe zaista mogu pratiti tako važne dosije. Hvala lijepa i e, bit će mi drago surađivati s vama u sljedećim tjednima. Hvala. Sad Beatrice von Stork. Hvala lijepa. Ovo je prvi godišnje izvješće o bankovnoj uniji. Hvala vam što tom prilikom možemo e, davati prijedloge. E, čitala sam e, vaše izvješće i vidjela sam da ćemo mi uložiti vrlo velik broj amandmana, što vas neće iznenaditi. Što se tiče prvog stupa i nečega što ste upravo vi spomenuli, naime, u izvješću vi vrlo pozitivno promjenjujete nadzornu ulogu Europske središnje banke. Međutim, ne mislim da je to točno. Naime, radi se o ogromnom projektu, to su mi se stvara jedno mamutsko tijelo koje neće e, moći e, dobro funkcionirati. Naročito s obzirom na sva ograničenja koje ste spomenuli. Zaista mislim da oni neće moći dobro funkcionirati. E, Njemačka nije poznata kao zemlja lijepog vremena ili pak duhovitosti ali e, mislim da smo poznati po učinkovitosti naših vlasti i naših tijela. U Njemačkoj je bilo potrebno deset godina da se uspostavi nadzorno tijelo, a nismo imali sve probleme koje ovdje imamo i koji se ovdje moraju prebroditi sa različitim kulturama i jezicima ugraditi nadzor u Europski sredi, Europsku središnju banku je kao graditi Babilonsku kulu. A vidjet ćemo što se tiče e, sljedeće, kada bude sljedeći puta revizija ovoga, e, da koliko smo bili učinkoviti. Tražite da se revidira zaštitni mehanizam koji bi trebao ići više od 55 milijuna, ali vi ne možete istovremeno i taj e, fond i e, taj mehanizam. Jer ako fond bude premalen, što ćete onda napraviti? Nećete moći povećati kapitalne zahtjeve. U ističu se također kaže da bi za, i esm to moralo financirati. Dakle, vi opet ovdje se pozivate na novac nacionalnih poreskih obveznika. Jednostavno mi se čini da ste neke stvari zaboravili, da i postoji mogućnost da banke odu pod a da to ne plaćaju porezni obveznici moguće je sanirati banke, a da se pritom ne pozovete na fond za nesolventnost. To ne postoji u drugim sektorima, ne postoji i državno jamstvo za poduzeća. A sada nešto još i u trećem stupu. Što smo eh, mogli učiti danas prilikom razgovora s Lordom Hillom ljudi pitaju vezano za e, sustav e, zaštite, odnosno jamstvo za štedne uloge. To pitaju mnogi Njemci. Ne treba nam to na europskoj razini, ne trebamo dijeliti rizike. Potrebno je upravo suprotno. Rizik mora biti transparentan, moramo znati koji to su to rizici, tko ih izaziva i tko će za to biti odgovoran. Međutim, prebaciti nacionalni rizik na druge države članice jednostavno e, se na taj način nagrađuju one kreditne ustanove koje nisu dobro postupile. A čemu će sve to voditi? Sasvim sigurno ne izlazu iz krize sa njemačkog stanovišta moram reći da mi smatramo da dijeljenje odgovornosti i rizika nije poželjno. Hvala Sigdi Gular. Hvala, prije svega hvala na ovom izvješću. Osobno smatram da je on vrlo e, odmjereno izvješće. Međutim, želim insistirati na tri stvari. Najprije e, kronološki u odnosu na ovo što je sada rečeno. Moram reći da me uvijek fascinira činjenica kada se e, zaboravlja da i njeće da euro i eurozona postoje. Činjenica da imamo zajedničko financijsko tržište i zajedničku valutu, a da pri tome nemamo jedinstveno nadzorno tijelo, to mi se čini da je nekako uskogrudno mišljenje. A onda kako se odnose pojedinci i nacionalna tijela. Osobno mi je drago da samo nadzor sa nacionalnog povisi na europsku razinu jer mislim da će to omogućiti bolju kvalitetu nadzora. Što se tiče e, jedinstvenih uvjeta za sve, Važno je da se ne fragmentira eurozona, ne bi se smo smjeli fragmentirati e, financijsko tržište, odnosno tržište financijskih usluga na 28 dijelova. Mislim, iz tog razloga se postoji, a očito neki to do sada još nisu shvatili. Drugo, što se tiče kakve ovlasti ima e, taj nadzorni mehanizam. Mi smo htjeli da to tijelo ima vrlo široke ovlasti. Mislim da je to bolje nego li da se pokuša odrediti prevelik broj pravila koje će s vremenom e, prestati vrijediti. E, važno je govoriti o financijskoj stabilnosti, o bonitetnim aspektima. To ne smijemo zanemariti, ali mislim da je taj su te diskrecione ovlasti e, da se one koriste za sada dobro. E, treće vezano za izvješće na vlastu inicijativu na kojem ja radim. Dakle, na međunarodnoj e, razini trebamo vidjeti kako stojimo sa FSB-om. Za nas je SSM nešto što to bi se trebalo zapravo pojaviti na svjetskoj razini. Možda bismo mogli nešto više saznati o odnosima između svjetske i europske razine. Evo, to su moje primjedbe, ali mislim da ste vi predsjedavajući odredili okvire kako ovog, tako i budućeg izvješća i zajedno ćemo raditi kako bismo još neke stvari više poboljšali. Hvala sada Fabio Demazi. Hvala. Ja ovdje uzimam riječ u ime izvjestelja u sjenimu kluba. Hvala vam predsjedavajući na ovako kvalitetnom izvješću. Jasno je da banke moraju nastaviti raditi, a da pritom e, ne naprave, ne dovode u e, rizik financijsku stabilnost niti e, uloge niti uloge pojedinaca treba naglasiti, odnosno naglašujete kasnije u izvješću e, upravo to i to treba biti zadatak i našeg parlamenta. Što se tiče nadzora nad bankama, e, mi u, govorimo u o odvajanju između tih nadzornih uloga. Ne znam je li u redu da to ide putem Europske središnje banke, jer stalno postoji sukob interesa, jer su oni e, krajnja mogućnost prilikom dijeljenja kredita. E, mislim da bismo se i dalje i više mogli pozabaviti sukobom interesa u e, paragrafu 24. E, govorite o e, tome da oni trebaju biti odgovorni pred parlamentom. Mislim, to je u redu. Međutim, mi smo ustanovili ne znamo, možemo li u jednoj čitaonici proučiti te dokumente reći da parlament bi, e, da bi parlament mogao na bolji način e, moći provjeriti e, rad Europske središnje banke. Pa to je jako ublažavanje situacije mi nismo uopće zajedni zadovoljni sadašnjom situacijom. Što se tiče kapitalnih zahtjeva E, morali bismo znati kakve se to dividende isplaćuju i to je nešto što biste također mogli spomenuti u izvješću. Kada god se koristi e, novac poreznih obveznika, a nam bi bilo draže da to možemo izbjeći, Dakle, kada god do toga dođe, želimo da se na ispravan način može načiniti nadzor. Ne mislimo da bi porezni obveznici trebali samo plaćati, a da se pritom ne izvrši kontrola. Želim da to jasno stoji u tom izvješću. Hvala sada Sven Gigold. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju. Moram reći da dijelim e, ovaj ambiciozni e, stav koji ste stavili u vaše izvješće. Postoje različita mišljenja o tome kako treba regulirati rad banaka. E, ponoviti apsolutno e, sve rasprave koje imamo na različitim forumima ili pak neka opća mjesta u euru. To zaista nije korisno jer mi tu nikako ništa ne dajemo građanima. Moramo zaista tražiti da strukture koje smo stvorili budu odgovorne. I mislim da je to jako važno. Mislim da mi e, kao izvjestitelji u sjeni se moramo međusobno dogovoriti što su to e, rasprave o pojedinim politikama i o čemu smo se sve dogovorili protekle godine. Dakle, trebamo naglasiti napredak i ono što je ostvareno u kratkom vremenu. Znamo koja ograničenja postoje, neki od kolega su to spomenuli. Ako pogledamo na stvarne probleme s kojima su oni morali nositi, mislim da e, postoji nešto što možete više naglasiti u vašem izvješću. Dakle, postoji e, sukob između nadzora i uloge Europske središnje banke u odnosu na Grčku često oni zapravo brkaju te dvije uloge. Europska središnja banka je dio te institucije, a s druge strane daju određene znakove kao nadzornici nad grčkim bankama. Dakle, trebamo se pitati može li se financiranje nastaviti iako su te banke nelikvidne ili gotovo nelikvidne. Moramo razmotriti sve tenzije o monetarnoj politici i e, potencijalnom sukobu interesa na koji se već bio osvrnuo Fabio. Drugo važno pitanje je pitanje proporcionalnosti. Tu bih e, htio biti još jasniji. Za sada, barem, Europska bankovna unija upravo e, prema tome ne smjera. Dakle, što se tiče zakona, još uvijek nemamo različite režime, već je jednim režimom, jednim sustavom a pokušava e, proučavati banke i tako neke e, male banke, na njih se primjenjuje sustav za velike banke uz neke izmjene. Što se pak tiče računovodstvenih normi i kako su one vezane za nadzor, moram reći da kad smo izradili zakon o Europskoj središnjoj banci, da smo jako jasno rekli da eh, ih ne smijemo natjerati da eh, koriste EFRS. Zato što znamo kakva je manjkavost tog sustava. Ipak, Europska središnja banka nastavila i ga je koristiti i nastavlja i dalje svaki puta kada se radi o izvješćivanju o e, računovodstvu. Isto tako koriste se i e, e, prikupljanjem za informacije o kreditima i ne znam zašto je potrebno koristiti odnosno prikupljati sve informacije o svim kreditima preko 25 tisuća eura. Ne možemo dopustiti e, da Europska središnja banka tako radi prije nego li što o tome ozbiljno ne porazgovaramo s gospođom Schleckhauer. Dakle, nije prihvatljivo da mi s njima raspravljamo tek nakon što su oni objavili rezultate. Znam da tajništvo pokušava to organizirati, ali za sada još nisam dobio potvrdu o tome. Također mislim da je važno da nadzorno tijelo prouči rizik da e, se, e, dakle, da se rizik prebacuje na neke tvrtke koje su izvan nadležnosti e, mehanizma za nadzor banaka. Dakle, tu pomalo ulazimo u e, sivu zonu bankarstva u sjeni. Tražimo da Europska središnja banka o tome izvijesti, da nam kaže koliko ima poduzeća koji se ponašaju na taj način i da se pozabave time da se riješe problemi e, koji su uzrokovani time i više nisu jednaki uvjeti za sve na tržištu. Ja moram reći da ja SRB vidim na puno negativni način nego li što stoji u vašem izvješću, jer to je tijelo za, e, trebalo obavještavati parlament redovito o svom radu. E, meni se čini da nisu ili barem ja to nisam vidio. Što se pak tiče zaštitnog e, mehanizma, ako je neka banka postane nelikvidna i trebalo bi više novca, onda se s e, fondovima drugih država članica. To e, je prociklički, a mi imali drugačiji pristup ka, mi iz parlamenta kada smo pregovarali o ovome. A vidimo i problema sa zakonima na dvije razine, kasni se, ima problema s provedbom, što nije naravno greška nadzornog tijela, već oni koji su izradili zakon, naročito komisije, oni e, moraju e, napraviti ono e, što im je obavezno. Prema tome to bi trebalo i također ući u vaše izvješće. Hvala. Hvala sada Marko Vali. Hvala. Sa zanimanjem sam pročitao vaše izvješće. I naše se mišljenja razlikuju. Smatramo da ovaj sustav, dakle jedinstveno bankovne unije, da je dosta krhak i da ne može garantirati da će se dakle, šokovi apsorbirati. Kao što su rekli kolege iz Goja i Zelenih, bilo bi korisno dakle, izaći sa načelom odvajanja dakle, zdravih bankovnih aktivnosti od onih koje su manje odražive i koje mogu uzrokovati sistemske šokove. Dakle, to se tiče i bankarstva u cijene, kada pokušavamo urediti bankovni sustav i ovdje bi trebalo vidjeti više hrabrosti, malo bolje to citirati. Tu su neki primjeri o tome kako je bankovna unija neučinkovita. Dakle, imamo različita vremena provedbe jedinstvenog nadzornog mehanizma i, nadzor, i e, sanacijskog mehanizma. Dakle, imamo banke koje ulaze u SSM i banke koje su dio SRM-a tijela i mehanizmi su dakle unutar Europske središnje banke i povezani su sa mogućim sukobom interesa. Potom je tu nedostatak jasne metodologije kao što je tu procjena imovine. Vidjeli smo da su tu penalizirane banke koje su koristile bankovne instrumente za financiranje realnog gospodarstva, a one koje raspolažu nejasnim e, instrumentima koji mogu biti uzrokom sistemskih e, problema, one nisu imale problema. Dakle, banka poput Deutsche banka može imati gubitak od 0,1% među vlastitim derivatima i zato sanirati ne bi bila dosta tri ovakva fonda kojim, kojim upravo sada razgovaramo, a to je fond koji će biti spreman za 8 godina i on sam pokazuje dakle svu neučinkovitost ovog e, sustava počeš od spašavanja talijanskih banaka unatrag nekoliko tjedana. Dakle, imamo tu banke poput Cari Ferrara i tako dalje, 3,6 milijardi koje su uložile glavne talijanske banke, a to odgovara dakle doprinosu za jedinstveni sanacijski mehanizam u prve tri godine, dakle od osam o kojima govorimo. Dakle, predstavljaju tek 1% svih talijanskih štednih depozita, dakle mali, mali dio. To samo kako bih vam skrenuo na pažnju koliko je ovaj sustav e, krhak i slab i ne može davati potrebna jamstva. Potrebno su konkretnije, ambicioznije želje, dakle moramo odvojiti shadow banking od ostatka djelatnosti, samo na taj način ćemo moći stvoriti bankovni sustav koji ćemo moći zaštititi. U suprotnom to će ostati slabi instrumenti pri prvim sistemskim šokovima, poput onih iz 2009. Svi ćemo morati platiti posljedice. Hvala. Thank you. Um, I don't see ENF speakers. Hvala, mislim da nemamo kolege iz ENF-a, dakle riječ ima Pervanš Berez, izvolite. Hvala lijepa, hvala vam izvjestitelju za ovu potku za diskusiju. Mislim da je važno da na našem odboru raspravljamo o tome kako funkcionira bankovna unija. Imajući pritom u vidu svaki puta kada Daniel Nui dođe ovamo, govori o tome kako je nužno da se smanje razlike među nacionalnim sustavima jer je to štetno zajedničkom sustavu nadzora. Ako gledamo horizontalno, ovakav jedan dosje je dosje gdje bismo se morali zalagati za procjenu e, što se tiče utjecaja dodane vrijednosti onoga što smo mi uspostavili. Između ostalog i zato da evropljani raspolažu e, dobrim instrumentima kada budu morali raspravljati o, e, e, odnosno u pregovore o e, TISI. A ovaj, dakle, studija koja se često koristi za puno toga u različitim područjima, mi na našem odboru često o tome ne govorimo a mi zapravo i ne znamo kako bi se taj tilak trebao e, razrađivati baš kao e, je na isti način kao što smo već napravili sa e, direktivom o kapitalnim zahtjevima. Inače, među aktualnim temama postoje dvije kritične stvari. Hoće li sve ono što treba stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine, hoće li zaista stupiti na snagu tada? Vidim da u vašem izvješću vi e, puno ne spominjete datume, ali trebamo vidjeti hoće li se to zaista dogoditi, naročito s obzirom na ono što su se države obavezale. A isto tako tu je i treći stup, naravno amandmana će biti puno i ne možemo u ovom izvješću već sada e, predskazati što će e, biti tema rasprave na osnovu prijedloga komisije. Međutim, dovoljno je da spomenemo da je treći stup sastavni dio bankovne unije i svih onih obaveza e, koje su na sebe preuzeli oni koji su htjeli nastaviti s drugim stupom iskustvo nas uči po pitanju dva prethodna stupa da e, ako se odgađa donošenje zakona i ako se misli da ima drugih prećih stvari, da se na kraju e, zakon donosi na kaotičan i e, brz, prebrz način. Prema tome trebamo pokazati da želimo nešto napraviti s ovim prijedlogom komisije i zato bi bilo dobro odrediti rokove kako bi se moglo raspravljati o ovom trećem stupu i kako bi to na kraju dalo rezultata. Hvala vam, ne vidim druge govornike i zato prije svega hvala svim eh, izvjestiteljima iz Sjenena na njihovim doprinosima, primjedbama, zbilja se radujem suradnji s vama. Kada je riječ o amandmanima i kompromisima, kao što je Sven rekao, a to se poklapa sa onim što je bila moja namjera, dakle ja apeliram na sve zastupnike želim reći da ćemo imati dosta prilika razgovarati o velikim politikama, dakle, i konkretnim zakonskim prijedlozima i mislim da je to dakle prilika na kojoj možemo razmijeniti mišljenje, možda ne moramo to sada baš činiti na ovom izvješću. Ono što sam ja htio s njime učiniti jest pokušati ocijeniti dakle strukturu koju smo ustanovili. Dakle, zamolio bih kolege koliko je moguće koncentrirati se na to jer je o tome imamo mnogo toga za reći, ali postoje i limiti vezani uz prostor na raspolaganju i u svakom slučaju konkretno će amandmani s tim u vezi biti dobrodošli. Kada je riječ o pluralizmu, banaka, to je također nešto što ističem u svom izvješću i drago mi je što ste vi to podijelili s nama, to bi se moglo dodatno specificirati i povezati s pitanjima koje je istaknuo Sven vezano uz proporcionalnost. Dakle, kako bi smo te elemente mogli dodatno poboljšati i osigurati se dakle da zadržimo pluralizam i jednaka pravila za sve. Hmm te da poboljšamo učinkovitost nadzora. To je povezano i s pitanjem o kojoj je spomenuo gospodin Vali, ono što je on iskritizirao kod izvješća, izvješća to je nešto što piše u izvješću. Stavak 21 kaže da smatra da bi se trebalo dakle zaštititi bankovni modeli i to se tiče dakle treće e, razine zakonodavstva i mislim da bismo trebali dakle mjeriti sve moguće rizike. Kada je riječ o podjeli banaka, to je također jedna korisna rasprava. To je dio nekih drugih dosjeja, možda to nije izravno povezano sa ovim dosijeom kako svi mogu izraditi a i podnijeti amandmane s tim u vezi, ali to baš nema smisla ukoliko to nije zakonodavni dosije. To i vrijedi i za Edis, kao što je rekla Prevanš. Ja sam vidio možda ne dijelimo svi stajalište. Dakle, kada je riječ o jamstvu za štedne pologe, to je ključni element bankovne unije i to je opće načelo. Sad imamo zakonodavni prijedlog o tome kako će se ono provoditi. Imamo zato odgovarajući dosije i zato ne moramo udvostručivati mm, svoje posao potom kolegici Van Stork. Želim reći da nisam ja taj koji izmišlja dakle, pojam backstopa, odnosno zaštitnog mehanizma. To, je, to nalazimo u izvješću petorice predsjednika, izjavama ECOFIN-a, komisijinoj komunikaciji komunikacije o bankovnoj uniji. Dakle, tu se traži zaštitni mehanizam i to nije moj izum. To je nešto što se nalazi u prvotnom prijedlogu i mora se naći dakle u izvješću o bankovnoj uniji. Vaša primjedba je ideološki obojena. Dakle, zaštitni nadzorni mehanizam djeluje dobro kada znamo da je on učinkovit kada ga ne moramo koristiti. Tu je također i mosno financiranje, slažem se sa primjedbama. U mom tekstu se nalazi formulacija da će se može od tome postići sporazum. Dakle, to nalazimo i u izjavi Ekofina. Ja ovdje velim da bi te pristupio koristan dakle, zato što je to nešto drugačije, razlikuje se od backstopa, dakle, od zaštitnog mehanizma, njega se koristi ukoliko su sredstva veća od ovih 55 milijardi. Drago mi da je ono što se nalazi u komunikaciji komisije da ide više manje u istom pravcu za razliku od ovih e, primjedbi. Dakle, način na koji ćemo to definirati još nije određen i na tome se tek radi i to će možda danas sutra postati problem. Međutim, vidim problem kada je riječ o provedbi BRD-a, međuvladinog sporazuma. Čini se da ćemo mi uspjeti odraditi stvari u roku, to je dobro, dakle imat ćemo jedinstveni sanacijski fond. I to će se ratificirati. Filgular je u pravu, slažem se s njom, dakle kada spominje financijsku fragmentaciju, tu bi stvari trebale biti bolje razvijene, imamo neke dobre prijedloge u predloženom paketu kojim se žele nadići, dakle, financijska fragmentiranost, ali kao što znate, tu analiziramo individualne slučajeve. I općenito je ovo pitanje koje se spomenulo jako važno. SSM bi treba postići dobru ravnotežu između pravila i diskrecijskog prava, dakle nadzornik ne može olako donositi odluke, odluke se moraju bazirati na razumijevanju i na dijalogu i tu se dakle situacija može poboljšati. Kada je riječ o općim primjedbama, kolega je rekao da im je trebalo deset godina da uspostave učinkovit nadzor u Njemačkoj, dakle mi smo ove rezultate postigli u godini dana. Dakle, situacija nije savršena i mislim da moje izvješće, nadam se, uspije postići, uspjeva postići tu potrebnu ravnotežu između želja i ishoda i tu sam identificirao čitav niz elemenata u kojima je moguće postići poboljšanje. Podrobno ću analizirati amandmane i nadam se da možemo zajednički surađivati kako bismo došli do širokog konsenzusa. Tilak je također jedno osjetljivo pitanje. Njime se također pozabavila Silvi. Tu će biti dodatnih amandmana s kojima ćemo se time pozabaviti. Pitanje je složeno. Dakle, kako odrediti stvari u okviru potrebnog sporazuma, dakle tu mislim da se mogu zaustaviti u svojem odgovoru. Hvala vam svima na primjedbama i radujem se vašim amandmanima. Rokovi za amandmane su 10. prosinca u 17 sati razmadranje 11. siječnja, glasovanje 25. siječnja i potom Dakle, rasprava na plenarnoj sjednici ovdje stoji u ožujku, ali vidjet ćemo možemo li je obaviti prije. Hvala. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. A to je godišnje izvješće Europske središnje banke. Izvjestitelj Nupis Marijas, izvolite imate riječ. Hvala vam. Danas ćemo govoriti o amandmanima podnešenima na ovaj dosije. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni, kao i tajništvu. Kao i svima koji su pripomogli u iznalaženju kompromisnih amandmana. Naime, imali smo ukupno 183 amandmana već smo držali tri sastanka sa izvjestiteljima u Sijeni. ništa mi našim savjetnicima i mogu reći da da smo došli do sporazuma dogovora u 80% amandmana. Imamo 17 kompromisnih amandmana. I mislim da tri ili četiri od njih su donekle problematični i radovi bi čuo izvjestitelje u sjeni po tom pitanju. Imamo i sedam samostalnih stavaka koje ćemo morati razmotriti i mislim da što se tiče uvodnih odredbi da smo se tu više ili manje dogovorili. Dakle, time imamo mogućnost vjerojatno finalizacije teksta ili barem rasprave teksta danas, a taj tekst uzet ću u obzir i e, sve komentare kolega prema mojem početnom predlogu ja sam se želio držati vremenskog ograničenja, vremenskih rokova u smislu toga da bi se na o izvješću trebalo glasati krajem prosinca 2015. I zbog toga sam ga pravodobno i podnio. Gospodin Dragi, naravno, nam je stavio jedno znanje da prema njegovom programu e, raspoloživost za raspravu na plenarnoj i na glasanju je tek u veljači 2016. Tako da, kao što smo dogovorili s izvjestiteljima u sjeni, e, sutra nećemo glasati o amandmanima, već ćemo to odgoditi za neki kasni trenutak. Datuma zapravo imamo dva. Prvi je 11. siječnja 2016. I čuo sam od vas da ćemo imati sastanak, dakle, 11.1. gdje ćemo raspravljati o malo čas izloženom izvješću, a drugi datum, ukoliko se koordinatori slučajno ne slažu, a mislim da ćemo to doznati na kraju rasprave, e, bi bio 7.12. U tom slučaju znači da ćemo doista morati koordinirati se kako bismo mogli glasati sljedeći tjedan. E, kako bilo, glavne točke izvješća su već raspravljene, tako da ću se samo nadvezati na nekolicinu. Prva se tiče e, mjerama politikom štednje. Mislim da je jasno da su te mjere zapravo samo pogoršale krizu one se zapravo nisu pozabavile osnovnim problemima poput nezaposlenosti niti e, dužničkom krizom e, sa kojom su suočene određene države članice, osobito Grčka gdje je dug sada neodrživ. Drugo pitanje je što možemo učiniti kako bi uredbu 472 iz 2013. upotrijebiti čime možemo razmotriti zbog čega je zapravo dug dosegao ove razmjere te kako smo se zapravo zatekli u ovoj situaciji u nekim državama članicama. Treća točka koju smo raspravili i naravno čekujem tu i mišljenje kolega je svojevrsna dodatna aktivnost vezano uz odluke u Europskog parlamenta u veljači 2014 što se tiče funkcioniranja trojke i što naravno uključuje Europsku središnju banku. Ovdje postoji jedan problem, a u izvješću se spominje Dakle, rečeno je da bismo željeli da Europska središnja banka funkcionira u skladu dosljedno odlukama Europskog suda želimo transparentnost u odnosu Europskog parlamenta sa Europskom središnjom bankom, želimo isto tako demokratsku odgovornost i mislim da smo to ispomenuli na proteklom sastanku kao i gospodin Dragi. Što se tiče pitanja likvidnosti, mislim da smo to razmotrili s drugim kolegama. Izvješće također spominje program kupovine nekretnina imovine. Što je zapravo jedan pokušaj Europske središnje banke kako bi se e, približili u Europi ovih 2%. Dakle, to je način rada unutar gospodarstva gdje mali i srednji poduzetnici mogu dobiti financiranje, a e, može se diferencirati financiranje manjih i velikih poduzetnika. Dakle, to su glavne točke izvješća nisam ovdje spomenuo one kompliciranije točke gdje bih e, volio čuti mišljenje kolega. I konačno, nakon što čujem kolege, saslušam njih, radit ću vam iznijeti svoja stajališta za kraj. Hvala vam. Što se tiče glasanja 7.12. mi se čini da je jedini mogući, mogući datum kako bismo mogli ovo izvješće raspraviti raspraviti sa predsjednikom gospodinom Dragijem. Dakle, mislim da e, su svi svjesni da bi to mogao biti slučaj. Tako da bismo trebali se pokušati koordinirati kako bismo to uspjeli. No, možemo o tome datumu glasanja zapravo raspraviti na kraju kako ne bismo sada previše vremena oduzeli. E, sljedeći govornik u ime EPP-a. Hvala vam, zahvaljujem prije svega izvjestitelju, kolegama izvjestiteljima u Sjeni, kao i tajništvu na konstruktivnom stavu u iznalaženju kompromisa između različitih stajališta. Mislim da je od ključne važnosti nastaviti raditi u ovakvom konstruktivnom duhu i dogovoriti kompromise koji će moći dobiti podršku većine. Samo uz široko prihvaćeno izvješće EP parlament može dati svoj stav o funkcioniranju e, Europske središnje banke i biti dovoljno glasan u tome. Vjerujem da mnogi kompromisi se kreću u dobrom smjeru. Konkretno, zadovoljan sam sa ravno uravnotežnim stajalištima o stanju europskog gospodarstva, o monetarnom popuštanju, o nadzornoj ulozi ECB-a i svakodnevnog funkcioniranja banke isto tako. No, po meni trebali bismo još poraditi na kompromisima koje se bave nužnom konsolidacijom proračuna i reformama u mnogim državama članicama, a isto tako po pitanju uloge Središnje banke u trojiti. Dakle, tu je jasno da još moramo u nadolazećim sastancima izvestelja u sjeni e, približiti malo stavove. S ovim konstruktivnim stavom vjerujem da bi bilo moguće pronaći ravnotežene kompromise koje će podržati većina. Slažem se prijedlogom izvjestitelja da se glasa u kasnijoj fazi, ali i radujem se što je prije moguće finalizaciji rada na ovom dosijelu. Zahvaljujem, Kostas Mavrides. Hvala vam. I ja bih želio zahvaliti izvjestitelju Notisu Marijesu na kvalitetnom izvješću isto tako e, zahvaliti se na svom trudu za postizanje kompromisa. To zahvaljujem isto tako i tajništvu i kolegama. E, Notis, još smo, tek smo malo od dovršetka ovdje. Socijalisti i demokrati se razmatraju neka važna pitanja koja ću kratko spomenuti. Prije svega, uz objavu prošlog tjedan e, programa za osiguranje štednih uloga, moramo to spomenuti. SID je inzistirao već inzistira duže vrijeme na tome i zbog toga mora bez ikakvih e, kašnjenja pristupiti dovršenju bankovne unije sa jedinstvenim mehanizmom za osiguranje štetnih uloga. I to je potrebno naglasiti u ovom izvješću. Druga stvar što se tiče kompromisa o postojećem jazu između stopa financiranja koje se odobravaju malim i srednjim poduzetnicima i onima koje se odobravaju velikim poduzećima, smatramo vrlo važnim da se spomene potreba promicanja socijalnog gospodarstva diferencirajući regulatorno okruženje između onih koji rade za profit i onih financijskih institucija koje ne rade za profit. Uzgled rečeno, tijekom rasprave vrlo sam jasno ovo rekao i samo bih spomenuo da organiziram sutra jedan događaj na koji ste svi pozvani upravo o ovom pitanju u 16 sati. Dakle, bavit će se pitanjem e, regulatornog okruženja institucija koje se bave profitom i koje nisu profitne. Sljedeća stvar, mislim da je važno e, s obzirom da je to velik problem u Europskoj uniji, pozabaviti se ovim pitanjem, jer prema Svjetskoj banci 10 država članica i 6 članica eurozone imaju stopu e, nenaplativih zajmova, usporedbi sa naplativim zajmovima, od preko 10%, s tim da najviše ima 45%. Mehanizam odgovoran za rješavanje ovih nenaplativih zajmova trebao bi biti uspostavljen u tim državama članicama, primjerice na Cipru. Tako pa, je, to je slučaj bio i sa Španjolskom i sa Irskom i tako se može učinkovito nositi s ovim problemom. Vjerujemo da bi takav amandman trebao dobiti podršku i da je ključno da bude uključen u izvješće. Konačno, e, mislim da ne moramo o tome mnogo govoriti, snažno je stajalište sid da politika štednje nije rješenje za one države članice koje imaju e, potrebu restrukturiranja duga. A što se tiče vremenskog okvira za glasanje, raspravit ćemo to kasnije, e, no mislim da ćemo se lako dogovoriti. Hvala. Regular. Hvala. Zahvaljujem se izvjestitelju. E, mislim da moramo imati više stvari dalje na umu i mislim da ćemo uspjeti E, to ostvariti, čak i ako smo odgodili glasanje. Prije svega radi se o izvješću koje radimo na, o jednoj drugoj ustanovi koja je značajna, to je Europska središnja banka, ima isključivu nadležnost u monetarnim pitanjima. Molim vas dakle da to imate stalno na umu kao i to da moramo na neovisan način uvijek moći reći što mislimo, ali istovremeno moramo naći kompromis među različitim klubovima zastupnika jer je to e, izvješće jedne e, e, ustanove o jednoj drugoj, a ne samo mišljenje izvjestitelja. Mislim da će zato biti vrlo važno da se usmjerimo na bitne aspekte ovog izvješća, a ne da se izgubimo u različitim aspektima. Mislim da Europski parlament ima zaista dobra izvješća ovakve vrste kada iza njega stoji velika većina zastupnika, kao što je rekao kolega iz Pučana. Radi se o kompromisnom tekstu do kojeg moramo doći. E, i ako treba ja ću rado tu pridonijeti. Jedna stvar je važna, ne smijemo zaboraviti što mi radimo. E, radi se ovdje o našim odnosima sa Europskom središnjom bankom. Što smo mi više ujedinjeni i vjerodostojni jer dajemo razuman prijedlog, e, to je parlament i stoga jači. Ovo nije izvješće gdje se moraju na različiti način sukobljavati zastupnici. Matt Carty. Zahvaljujem, zahvaljujem izvjestitelji, izvjestiteljima u Sijeni. E, želim naglasiti da je izvjestitelj e, pokušao dobiti što je širi konsenzus moguće, a nažalost kada se izvješće bavi Europskom središnjom bankom, e, politički kompromisi su vrlo teški. Neki od nas zapravo imaju potpuno drugačije shvaćanje uloge središnje banke u nacionalnim gospodarstvima tijekom proteklih godina i vjerojatno ste u više navrata čuli da sam izjavio svoje probleme sa demokratskim problemima i samom strukturom središnje banke. Izvješće po meni također treba sveobuhvatno naglasiti da neke države članice su pod velikim utjecajem stranih multinacionalnih kompanija, te da znatan utjecaj e, udio rasta u tim državama e, ima veze sa sektorom koji ne prinosi, doprinosi porezima, a ne da je vezan uz razvoj gospodarstva. Što se tiče kompromisa uvodne odredbe F monetarnog popuštanja kao alata monetarnog, mislim da to nije nužno problematično, zapravo ovo se može upotrebiti na jedan pozitivan, progresivan način i ukoliko se tako koristi može biti korisno i poslužiti gospodarstvu, no naravno samo ukoliko postoji dostatna politička volja za time. Također me poprilično, dakle, brine taj kompromis, imajući na umu da izvjestitelj i drugi e, su doista dali sve od sebe da se pobrinu, da dobijemo što je širi širo prihvaćanje ovog izvješća moguće, ali još se moramo pozabaviti određenim brojem pitanja. Zahvaljujem zastupnik Urtasun. Hvala. Prije svega čestitao bih gospodinu Marijesu na izvješću. E, za početak rekao bih upozorio bih na sljedeće. Mislim da ovo ne bi trebalo postati nešto rutinsko. E, to bi bila greška jer sve aktivnosti Europskog suda i situacija s Grčkom, mislim da zapravo u svjetlu toga Europski parlamentarna izvješća postaju poprilično rutinska. I tu zahvaljujem izvjestitelj jer mislim da je izvješće doista odlično, slažili smo se oko većine stvari, te bih ga pozvao da da sve od sebe, da se pobrine, da se sada ovo što smo ostvarili ne razriješi, ne razvodni, e, što vjerujem da bi upravno vijeće Središnje banke željelo učiniti. Kada spominjemo probleme pravnog okvira u smislu aktivnosti Središnje banke i monetarnog dijaloga koji provodimo ovdje na ovom odboru, Dakle, kada razgovaramo sa gospodinom Dragijem, kad kada možemo vidjeti i to na primjeru Grčke. Da u stavku 25. stoji nešto ključno, a to je da ako ne kažemo ništa o aktivnostima Središnje banke u Grčkoj, da zaista ne znam što radimo. Jer ono što se dogodilo sa bankama u Grčkoj postavlja neka temeljna pitanja o funkcioniranju banke i mislim da tu u parlamentu treba nešto reći. Dakle, greška bi bila pobrisati taj stavak. Mnoge odluke donesene su vezano uz Grčku i većim dijelom su koordinirane unutar eurozone. Dakle, gdje je ta neovisnost središnje banke? To su stvari o kojima Europski parlament mora nešto reći, a postoji još neke stvari koje smatram važnima. Prije svega, E, rekli smo da je vrlo loša zamisao SSM staviti pod nadzor središnje banke. Jedno što smo u proteklim mjesecima vidjeli je da je stvorena e, zbrka oko toga što bi nadzorna tijela trebala raditi, a što oni koji provode monetarnu politiku. I to je jedan nemogući zadatak koji moramo istaknuti. Imali smo i probleme e, u tom smislu i u Grčkoj i na Cipru. Što se tiče nekonvencionalne monetarne politike, pozdravljam činjenicu da izvješće to spominje. Važno je te nekonvencionalne mjere spomenuti, ali istodobno z njih su vezani rizici. Primjerice, utjecaj na nejednakost, osobito ako se to provodi kroz duže vrijeme i to je potrebno spomenuti u izvješću. Toliko od mene, samo nekoliko komentara koje sam želio istaknuti. Glavna stvar je da ne želim da ovo izvješće postane jedno rutinsko izvješće jer se su suočavamo s jednom iznimnom godinom što se tiče središnje banke. I ove stvari moramo spomenuti i zahvaljujem u tom izvjestitelju. Hvala, Marko Vali. Hvala. I ja e, želim reći da je bilo vrlo teško raspravljati o ovakvim bitnim e, temama kao što je Europska središnja banka. Dakle, tu se suočavaju različite političke ekolo, eh, ideologije u, eh, na području ekonomije. Prema tome, uvijek eh, će netko ostati nezadovoljan. U samom izvješću ima mnogih točaka vezane za ekonomsko upravljanje, za paket strukturnih reforme, EFSI i za uniju tržišta kapitala. Na sve se tu ne gleda baš pozitivan pristup E, zato što e, mnoge političke ideologije nisu ovdje u skladu s našima. Međutim, ipak ima mnogih e, prijedloga koje su zanimljive i koje možemo podržati. Naročito i izvanredna politika Europske središnje banke koja nije bila dovoljna jer nisu uspjeli riješiti problem kredita niti realnog gospodarstva. Možda su riješili pitanje određenih banaka a za ostalo ćemo tek vidjeti. Mislim da je ispravno e, kritizirati sustav eura gdje se e, poziva na porezne prilagodbe i na politike mjera štednje koje su bile pretjerani. A isto tako e, sviđa nam se onaj dio koji govori o transparentnosti i da je potrebno to napraviti i u okviru Europske središnje banke, tako i u trojke koja je išla u Grčku. Mislimo da je to nešto što treba naglasiti u ovom izvješću. Dakle, mislim da što se e, nas tiče neke političke aspekte, ideološke aspekte, s njima se ne možemo složiti, ali e, drago nam je da se ovdje ipak bavi nekim zanimljivim aspektima kojima se do sada nitko nije bavio. Gospodin Anemans, posljednji govornik. Čestitao bih izvjestitelju, zahvalio mu i poželio mu sve najbolje onome što je pred njime, jer mislim da će se doista raditi o kompliciranom poslu. Migracijska kriza i sva pitanja kojima se tu moramo pozabaviti, a sada ćemo na sastancima da neki klubovi nisu toliko konstruktivni. Dakle, činjenica što oni imaju e, drugačije stajališta e, ne pridonosi našem radu. Mi smatramo da izvješće ne ide dovoljno daleko, klubovi ne žele prihvatiti e, nikakve amandmane koje ukazuju na negativnu ulogu banke ili činjenicu da da je Središnja banka prekoračila svoj mandat. Osam deset i tri osobe kažu da se ignorira stvarnost, ignoriraju posljedice i smatram da je to nešto što mnogi kolege nisu razumjeli. Moramo napustiti euro i kritični amandmani nf a i FDD-a su nešto što ljudi ne žele u ovom izvješću. Zbog toga mislim da ne možemo podržati ovo izvješće. No, nadam se da ćemo se moći međusobno približiti svejedno. Thank you, rapporteur. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti izvjestiteljima u sjeni. Moramo se ipak pozabaviti s nekoliko ključnih pitanja. Prije svega, postoji dogovor o tome e, na koji način se izvješće piše, što je važno. Drugo, e, moramo se, moramo svi postići konsensus kako bi se ovo izvješće izglasalo i kako bi ga parlament izglasao velikom većinom glasova. Radi se o izvješću kojem se procjenjuje funkcioniranje Europske središnje banke E, pitanje Grčke tu je bilo vrlo teško i mnoge druga pitanja također. E, mnogo od njih su zaista bitni za banku. Smatramo da e, Europski parlament mora zauzeti stav o tim pitanjima. Ovo ne može biti još jedno rutinsko izvješće o bitnim pitanjima iz 2014. godine. U tom smislu stavak 25. govori o načinu na koji funkcionira Europska središnja banka. Primio sam mišljenja izvjestelja u sjeni, ali to su stvari e, koje, koje moramo spomenuti. Naravno da želimo postići veliku većinu i dobiti značajnu podršku za ovo izvješće kako bismo mogli poslati jako poruku Europskoj središnjoj banci po pitanju naročito ekonomskog upravljanja ili pak odnosa Europske središnje banke i Europskog parlamenta e, i e, tu je zaista važna demokratska odgovornost. Također želim reći da je baš u ovoj dvorani prije nekoliko dana gospodin Dragi izrijekom govorio o odnosima između banke i parlamenta i on e, dolazi ovamo da nas obavještava o situaciji, ali isto tako kako bi uzeo u obzir mišljenja zastupnika Europskog parlamenta. Moramo razmotriti ulogu trojke, ulogu Europske središnje banke u okviru trojke mogući sukovi interesa. Jer Europska središnja banka je istovremeno monetar, nadležna za monetarna pitanja, ali i nadzorno tijelo. To su stvari koje moramo spomenuti u ovom izvješću. Ja sam u prvom dijelu izvješća to vrlo jasno rekao, a cilj mi je bio da uspostavimo zajedničko stanovište po pitanju ovih e, rasprava. Naravno, ideologije su različite i stavovi su različiti. Bilo kako bilo, pokušat ćemo iznaći e, kompromise kao što su kolege e, već rekli e, nenaplativi zajmovi su bitno pitanje kako za Grčku tako i u drugim zemljama ljudi ostanu bez kuća u kojima žive i to je teško pitanje. Moramo se time pozabaviti. Kao i uvijek stojim na raspolaganju kolegama. Što se pak tiče rasporeda i rokova, koliko znam, koordinatori su donijeli odluku da se ne glasa 11. siječnja, iako ćemo toga dana imati sastanak. Ako želim te raspravljati o e, tom izvješću i glasati u veljači, onda ipak želim reći nekoliko stvari. Pa da čujem nakon toga vaše mišljenje. Jedno je mogućnost da se 11. siječnja glasa, a druga je mogućnost da se ovom izvješću glasa 7. prosinca ostavimo to otvoreni, možemo nakon ovog sastanka o tome raspravljati, uzet ćemo u obzir što e, kažu koordinatori. Dakle, da zaključim, budemo li glasali 7. prosinca, morat ćemo ovog tjedna zaista jako, jako naporno raditi. Ja i izvjestelji u sjeni kako bismo do četvrtka popodne imali e, popis za glasanje. Dakle, molim vas da uzmete u obzir glasanje 11. siječnja. E, nažalost, postoji vrlo jasna odluka koordinatora iz kojeg razloga ne možemo glasati 11. siječnja. To je općenito pravilo kojeg ne možemo promijeniti. Rekli smo na sastanku koordinatora da možemo odgojiti glasanje za tjedan dana, ne možemo to više odgoditi kasnije, jer znamo da je datum za rasprave s gospodinom Dragijem samo jedan. Prema tome, rezultat svih svega toga je da moramo zaista glasati 7. prosinca. Nadam se da će zaista to biti moguće. Dakle, glasat će se 7. prosinca. Hvala svima, a sada ću Markusu Ferberu predati riječ, on će od sada predsjedavati. E, dragi kolegi, imamo dvije temne dnevnog reda i 25 minuta za razgovaramo o tome. Govorit ćemo o jedinstvenom digitalnom tržištu, a, a to će govoriti Renato Soro. Hvala, pokušat ću govoriti brže jer koliko sam shvatio, e, kasnimo. Preći ću na talijanski. Dakle, govorit ćemo sada o jedinstvenom digitalnom tržištu. I mišljenju našeg odbora. I ja mislim da je to jedno od najvažnijih tema kojim se ovaj odbor bavi u ovom sazivu jedinstveno digitalno tržište je važno jer možemo stvoriti jedinstveno tržište u Europi jer e, čudno je u današnje vrijeme imamo jedinstveno tržište za e, robu e, koju se prodaje dakle konkretne proizvode ali čudno je da za nematerijalna dobra, nematerijalnu robu nema jedinstveno tržište, a digitalni proizvodi mogli bi biti predmet toga. Dakle, digitalna stvari znak zapravo nečega što se, znak našeg svijeta u kojem živimo koji se jako brzo mijenja. Ovim se bave odbori ITRE i IMKO, ali i mi iz odbora EKON trebamo dati mišljenje o tome, zato što je to važno iz ekonomskog aspekta, stupanj rasta i radnih mjesta općenito. Mm, u e, tome što sam ja sa izvjestenjima u sjeni napravio, e, bilo je različitih mišljenja, ali mislim da smo postigli dobar broj kompromisa i kojem se nadam da ćemo sutra usvojiti velikom većinom. Iako ima dosta e, točaka oko kojih se nismo složili, neke koje smo htjeli više naglasiti, a to je da kasnijemo promičemo komercijalizaciju putem digitalnih tehnologija, komercijalizaciju kulturnih dobara. 124 amandmana je uloženo, svi su zanimljivi. E, možemo ih zapravo sažeti na nekoliko tema. Gospodarski rast i razvoj. E, posljednjih godina ekonomija se prilično promijenila. Digitalna industrija zaista se vrlo brzo razvila, stvorile su se nove industrije, novi sustavi i e, neka su e, poduzeća e, jako narasla, stvorili su veliki profit i došli su na prvo mjesto na svjetskim tržištima. Komisija smatra da bi digitalni prijelaz europskog gospodarstva mogao omogući da se ostvari i jako veliki promet, a isto tako e, da bi se zahvaljujući tome moglo otvoriti 3,8 milijuna radnih mjesta. To bi bila dobra e, radna mjesta koja bi bila održiva i koja bi se odnosila ne samo na sektor inovacija, na sektor novih poduzeća, već isto tako bi to bio e, tranzicija na industriju koja se naziva 4.0. Dakle, postoji potreba da digitalnu tranziciju prate e, podrška nužnih sredstava, dakle dovoljno kapitala kako za inovaciju, tako i za transformaciju treba dakle dati podršku, a treba tako i proširiti ovlasti. Jer nije dovoljno da više ljudi zna kako se pišu kompjuterski e, kodovi i šifre. E, već se radi o tome da se radi o kulturnoj preobrazbi. Dakle, treba zapravo steći e, novu vrstu pismenosti to je nešto što će morati napraviti svaki europski građanin. I za kraj moram reći da se na sve mogući način mora podržati činjenicu da treba stvoriti stvarnu infrastrukturu širokog pojasnog interneta u Europi. To je dio Junkerovog plana, ali to je isto tako dio potrebe da se promiče konvergentnost među europskim narodima i da se e, zapravo na svaki način borimo protiv razlika koje bi postojale na planu interneta. E, zeleni govore da su e, da je pristup internetu nešto što je pozitivno i što to što se trebamo zalagati. I želimo dakle da među temeljnim pravima bude i pravo na <clears throat> e, pristup internetu. Europska e, komisija se sada bavi rješavanjem pitanja vezanim za e, Google. Znamo isto tako da je komisija započela inicijativu za e, javnu raspravu i konzultacije kako bi se borili protiv opasnosti novih velikih platformi na internetu. Ta digitalni svijet sada prolazi kroz dva nova fenomena e, koja, kroz koje vjerojatno nije prošla tradicionalna industrija. A to je da će uskoro će pružanje usluga imati maržu troškova koja će biti nula. Dakle, moramo zaštititi konkurenciju i boriti za tržišno natjecanje. To su tržišta koja će zaista imati temeljni značaj. A e, isto tako E, moramo reći da zaštita tržišnog natjecanja u Europi u ovom času na tom planu još nije zadovoljavajuća. Prema tome treba će se pri time pozabaviti. Također je važno i pitanje oporezivanje. 28 različitih sustava u Europi, različiti PDV. Dakle, sve to skupa zapravo predstavlja prepreku za dobro razvijenje trgovine putem interneta. Postoji još jedan element, o, naime to je element čiju, čiji značaj još nismo potpunosti shvatili. Želim ovdje govoriti o gospodarstvu e, koje e, proizvodi podatke. Dakle, hvala svima koji su sa mnom surađivali, svim izvjestiteljima u sjeni, koji su zaista radili e, tako što su pokušali naći najveći mogući kompromisi. A sada Ildiko Galpels u ime Pučana. Hvala. Prije svega želim se zahvaliti izvjestitelju. On je zaista pokušao naći kompromis. Ne želim sada ulaziti u same kompromise jer smo već o njima dosta razgovarali. Želim samo govoriti o kompromisu F. Slažem se s izvjestiteljem da se mora raditi na tome da se smanje prepreke na unutarnjem tržištu, ali mislim da e, ono što želi izvjestelja to je da se uskladi PDV za usluge putem interneta, da je to pretirani zahtjev različiti, isti proizvod može imati različiti e, stupanj PDV-a i, e, i ovisi o tome da li se kupuje e, putem interneta ili ne. Moram reći da moj klub zastupnika nije za to i za sada nismo još našli zajednički jezik o tom pitanju. Osim toga, e, moram reći da mi je drago da smo uspjeli polučiti kompromis na nekim drugim pitanjima e, vezanim za digitalno gospodarstvo. Slažemo se da prepreke treba smanjiti ili u potpunosti ukinuti, ali moramo imati one prepreke koje su u korist e, europskim građanima. Mm-hmm. E, recimo e, otvaranje sektora online banaka. E, dakle, moj klub zastupnika podržava sve kompromise osim kontramisa F, a tražit ćemo ponekad i odvojeno glasanje. I isto tako želim da se riječ harmonizacija i usklađivanje zameni riječju koordinacija. Hvala. Dakle, kao što sam rekao, preostala su nam dva izvješća o kojima moramo razgovarati. Zajcer nije tu Case s tim. ali vidim da je ovdje predstavnik GUE. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju i drugim kolegama. Digitalne usluge, dakle, skupno financiranje digitalne valute trebale bi biti na raspolaganju malim i srednjim tvrtkama, međutim, tu je niz pitanja s kojima se ne mogu složiti. Navešću vam dva. Kompromis D, tu se pozdravlja Unija tržišnog e, kapitala koja će se dopuniti sustavom digitalnih usluga. Vjerujem da to nije pozitivno. Odnosno idemo u krivom smjeru. Potom tu su specifičnosti digitalnog e, gospodarstva. Čuli smo da izvjestitelj spominje fragmentiranost, vjerujem da postoji određena agenda da se naruši suverenost država u poreznim pitanjima. Tu digitalni sektor pola savladava čitav niz prepreka kako bismo putem računala uspjeli komunicirati možda sa svojim članovima obitelji koji su udaljeni ili možemo putem interneta kupiti ulaznice za koncerte, ali mislim da ovi ljudi u sektoru moraju prihvatiti da postoje razlike u primjeni PDV-a u različitim državama članicama i zato mislim da mogu podržati ovaj prijedlog i ne sviđa mi se pravac u kojem ide izvješće u tom smislu. Thank you very much for the Greens, Michael Raimond. Hvala. Kolega Raimond u ime zelenih, izvolite. Hvala. Možemo podržati ovo izvješće. Izvjestitelj je bavio izvrstan posao. Pokušao doći do kompromisa. Internet i jedinstveno digitalno tržište su pozitivni za budućnost, to se navodi na više mjesta u izvješću. Moramo imati na umu, dakle, gospodarski, društveni razvoj te razvoj jedinstvenog tržišta, od toga taj će imati koristi, dakle sve tvrtke, ne samo one najveće, zapravo se slažemo sa općim pravcem u kojem ide ovo izvješće, Poslali, poslali ćemo tri mala komentara na ovo izvješće putem maila. Ne vidim Marka Valija iz FDD, ne vidim ni kolegu Kapel iz ENF-a, riječ ima Pervanš Perez. Izvolite. Mm, merci, Hvala, predsjedavajući. Htjela sam ovdje pitati nešto izvjestelja i iznad svega pučane o, vezano za kompromis F. Razumijem da pučani to ne mogu podržati, ali taj kompromis F je manje od onoga što bi trebalo napraviti. Reći ću vam nešto o čemu se radi. Pitanje je da li se na isti način e, tretira kulturno dobro ako je na papiru ili ako je na e, internetu. Ne možemo e, zbog toga e, imati različiti pristup, različito favorizirati jedan i drugi pristup. Kaže se države članice mogu primjenjivati manji PDV ako žele, ali E, problem je u tome da ako se knjiga kupuje putem interneta, ako je to e-book, onda se ne smatra da je to kulturno dobro. To je presuda Europskog suda. Dakle, ono što smo mi dobili od strane Europske komisije je da nam vrlo brzo da zalog smanjivanja PDV-a kad se radi o knjigama e, koje se čitaju putem interneta. A ovo što sada vidimo ne odgovara situaciji koju je stvorio Europski sud svojim presudama. Dakle, žao mi je, ali mislim da moramo sutra izmijeniti ovaj kompromis i e, imati nešto što će biti jači prijedlog s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Hvala. Mislim da je vrijeme za pregovore kratko jer ćemo sutra glasovati. Žele li izvjestitelj nešto reći za minutu i pol? No, io per 30 Ja ću vam se obratiti na 30 sekundi. Samo kako bih vam objasnio da govorimo o jedinstvenom digitalnom tržištu u 16 minuta. Ukoliko je to pažnja koju ovaj odbor želi dati ovoj temi, onda sretno s time. Bitte vielmals um Verzeihung, ich habe den Zeitplan nicht gebrochen, das war vorher die... Ja nisam prekršio nikakva pravila, imali smo već rasprave na dnevnom redu, veli predsjedavajući. Rekao sam da je u dnevnom redu bilo više vremena predviđeno za ovu raspravu i trebali ste dati ovoj temi dovoljno vremena, iako vi uopće niste za to zainteresirani. Koliko mi dozvoljavate, htio bih reći jednu rečenicu. Dobio sam, preuzeo sam ovaj posao sa 20 minuta zakašnjenja, zato što smo imali nešto dužu raspravu koja je prethodila i to nije moja odgovornost the president of the committee, Moram eh, također poštovati rad prevoditelja. And that's the... Predviđeno vrijeme za ovaj sastanak je 18.30 i sada pokušavam riješiti ovu situaciju. Nemojte mene kriviti, nisam odgovoran za kašnjenje. Brings... Glasovat ćemo sutra, prelazimo na osmu točku dnevnog reda, to je godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci. Nemamo izvjestitelja, ali vijeće će nam predstaviti izvješće u dvije pol minute. U ime kolege Papa Dimulisa želim se ispričati. Došlo je do problema sa željezničkim vezama, te on danas nije ovdje. Bili smo zaduženi dakle za godišnje izvješće Europskoj investicijskoj banci. EIB should, should move forward. Um, the, the rapporteur feels that Izvjestitelj smatra da neka svatko pročita izvješće za sebe. Um, synthesis um, high degree of compromises by all the involved side. The opinion welcome... pozdravlja povećanje od 6,92% grupacije EIB-a za e, zajmove. Međutim, da istovremeno se izražava zabrinutost zbog slabog ulaganja i stalne nesigurnosti. Traži se, odnosno žali se što ukupne, što su smanjena ulaganja u tijekom 2013. usporedbi sa razdobljem prije krize. To je dovelo do smanjenja investicija u nekim zemljama i došlo dovelo do neravnoteže u pogledu ulaganja. Također, još su prisutni izazovi vezani uz stvaranje novih radnih mjesta, potom eh, kada je riječ o dostupnosti financijskih usluga, naročito malim i srednjim tvrtkama, potom tu je pro pitanje invest investicijskih projekata koji su velike društvene važnosti. Naš klub smatra da bi EIB trebao dati prednost zemljama koje se nalaze u krizi, koje imaju visoku razinu nezaposlenosti. Također, daljnji jaz u tom smislu mogao bi spriječiti gospodarsku konvergenciju. Osim toga, Europski fond za strateška ulaganja treba djelovati na učinkovit, transparentan način. Vjerujemo da bi se EIB trebao koncentrirati na pitanja zaštite, transparentnosti tržišta i uređenosti tržišta rada. Kada je riječ o porezivanju, EIB treba također povećati transparentnost. Ima da tu bilježi dosta loše rezultate treba biti učinkovitiji kada je riječ o obračunu sa korupcijom i organiziranim kriminalom. Također pozivamo EIB da preispita privatno javna partnerstva u pogledu njihove isplativosti i njihove relevantnosti za gospodarstvo i društvo. E, ovdje ću se zaustaviti zbog vremenskog ograničenja i još jednom izvjestitelj želi zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na suradnji. Hvala lijepo. Dolazimo do e, izvjestitelja u sjeni. Riječ ima Tomas e, Mann. Hvala lijepa. Ja ću, ja bih samo potvrdio da imam e, listu, dakle kompromisa od A do O. To su kompromisi u suradnji sa drugim klubovima i rečeno mi da će se detalji još večeras dogovoriti. Nadam se da ćemo kasnije imati mogućnost o njima raspraviti i želim reći da ne možemo raditi na ovaj način. Ovo izvješće u početku bilo jako negativno kada je riječ o situaciji, općenitoj situaciji u Europskoj uniji, tu su izvjestitelj postavio oporavkom, postignuli smo čitav niz kompromisa i oni bi trebali biti uključeni. Međutim, ukoliko ne budu uključeni, onda ću glasovati protiv izvješća, jer se mnogo toga smatramo u njemu mora promijeniti. Ima jako puno komentara koji nisu uzirno povezani sa IB-om, e već sa ESB-om, izvješću o kojem smo govorili ranije. Koncentriramo se na određene zemlje, tu smo također zatražili odvojeno glasovanje u tim pitanjima. Dakle, sutra ćemo glasovati i imat ćemo tijekom glasanja mnogo odvojenog glasovanja. Hvala lijepo. Riječ ima kolegica Rodriguez. Hvala vam, ja ću biti kratka. Naš klub podržava kompromise koji su predloženi. Ja želim vas prisjetiti da smo unijeli usmeni amandman. Kada je riječ o referenciji na porazne oaze, kažemo da se one trebaju identificirati ne samo od partnera OECD-a, već od strane Europske komisije. I to je sve. Hvala lijepa. Za ECR Stanislav Orcok. Hvala lijepa. Pokušat ću biti što je kraće moguće. Htio bih zahvaliti kolegama na suradnji. ECR želi podržati ovo izvješće kompromise B i C. Tu se ogleda ekonomska stvarnost Evropske unije. Što tiče kompromisa D, moramo naglasiti potrebu samodrživosti privatnog investiranja. Drago mi je što tu naglašava važnost malih i srednjih poduzeća. EFG ne možemo podržati u ovom obliku, zato što se tu traži još veća konvergencija. Kao što su kolege već rekli, pozdravljamo odvojeno glasovanje, to će nam omogućiti da zauzmemo pravo stajalište. Hvala lijepo u ime liberala Filip Debaker. Izvolite. Dakle, ne vidim kolegu ovdje i sada dolazimo do zelenih i dajem vam riječ. Izvolite, on nača ste postali liberalom. A ne znam, možda bi mogla nešto reći u njihovo ime, šalim se. Biću jako kratak, kolegica nije mogla nazočiti sastanku, ona pozdravlja kompromise koji su izrađeni, smatra da su dobri, naročito vezano uz porezne oaze, u zelenu tranziciju, moramo se osigurati da novac ide u zelene obveznice. Međutim, tu još usmeni amandman predviđen za sutra jer smatramo da postoje određene nejasnoće. Na primjer, EIB ne bi smije posuđivati novac kompanijama poput Volkswagena. Vidjeli smo da su oni zlopotrijebili novac i htjeli bismo da to bude jače naglašeno u izvješću. I otud usmeni amandman. Također brinu nas svi ovi ovo odvojeno glasovanje. To se uglavnom tiče upravo pitanja poreznih oaza i zelenih investicija. Mislimo da je doista ključno da u ovom izvješću, koliko govorimo o zelenim investicijama, da se dakle, to pozdravi onog dana kada je započela konferencija u Parizu. Ukoliko do toga ne dođe, onda ćemo morati revidirati svoje stavišta u vezi sa glasovanjem, ali zasad smo zadovoljni kompromisima hvala izvjestitelju. Hvala. FDD i izvolite. Evo na vrzinu. Dobro smo surađivali sa izvjestiteljem iz GUE-a. Uspjeli smo postići dobre kompromise. Naročito kada je riječ o povećanju investicija u istraživanje i inovacije. To daje dakle, određene stimulanse i za i malim i srednjim poduzećima koje su dosad patile zbog nedostatka investicija iz tradicionalnog bankovnog sektora. Također, slažemo se i sa stavkom kojim se revidiraju prioriteti u odnosu na zemlje koje se nalaze u ekonomskim teškoćama, dakle veliki jaz između investicija i broja zaposlenih, dakle to možemo podržati i naročito dio koji se tiče održivog financiranja od strane EIB-a te dio o poreznim oazama i za nas je neophodno da Europska investicijska banka da se povodi zdravim razumom, odnosno da ne financira tvrtke koje djeluju upravo tim zemljama, te da financira određena sumnjive, sumnjive projekte. Dakle, tu moramo obratiti posebnu pažnju. Dakle, kada je riječ o financiranju određenih infrastruktura, one bi trebale biti zelene, dakle moramo se krenuti prema budućnosti, a ne prema početkom 20. stoljeća ko obilježavaju automobili koji mnogo zagađuju. Hvala lijepa. Ne vidim zastupnicu kapeli za nemam druge na listi za onih koji su tražili riječ. Želim samo reći da će novi glasački popis prema preporukama kolega, da je isti podijeljen danas popodne, negdje oko četiri i nadam se da ćete ga naći u svojim službenim mailovima. Želi li izvjestitelj nešto reći? Pa da, zahvaliti kolegama i prevoditeljima na strpljivosti. Hvala lijepo, vidimo se sutra u 9 sati, a od 10 je glasovanje uključujući i ovo izvješće. Hvala prevoditeljima.